o Kyrios Proideros. Dobro jutro svima. započinjemo sa sjednicom. E, prva točka je izjava komisije o zaštiti šuma i okoliša i imate priliku prijaviti se i spontano za riječ. Tu je i plava kartica koja vam je na raspolaganju. Dakle, možete se prijaviti karticom ili elektroničkim sustavom odgovarajućim klikom. Gospodin Nemeca za komisiju. Hvala lijepa, e, gospodine predsjedniče. Dobro jutro, uvaženi zastupnici. Komisija je snažno opredjeljena za zaštitu i obnovu šumu ne samo u Europskoj uniji, nego i u cijelome svijetu sveobuhvatan pravni okvir e, zato postoji na razini Europske unije. Mnoge šume su zaštićene habitatom, e, direktivom o habitatu e, šuma i ptica. Prema toj direktivi neki habitati se moraju očuvati u povoljnom stanju. 23% šuma u Europskoj uniji trenutno podliježe Naturi 2000 mreži za zaštićene prostore. Pravila o zaštiti vrsta pod spomenutom direktivom primjenjuju se na cijelom prostoru Europske unije. Aktivisti za zaštitu prirode su e, saveznici koji se ne možemo odreći na ovom prostoru. Postoji i kazneno djelo e, kršenja zaštite šume. Trenutno provjerava komisija na koji način direktiva daje doprinos tom cilju. Provodi se široka javna konzultacija koja je otvorena do siječnja 2020. Komisija će ocijeniti potrebu treba li direktivu obnoviti ili pojačati implementaciju. Trenutno se provjerava učinak zaštite e, drvene građe. Zločin protiv okoliša se smatra prijetnjom sigurnosti Europske unije i dobrobiti građana. I stoga je uključena u politički ciklus protiv teškog i organiziranog kriminala za razdoblje 2018. do 2021. Glavni cilj političkog ciklusa Europske unije je unaprijediti suradnju između tijela provođenja zakonja kako bi se spriječilo organizirani kriminal koji vrše skupine na tom području. Moramo podsjetiti da su države članice nadležne za provedbu odgovarajućih pravila kao i za prakticiranje odgovarajućih mjera za i sankcija. Komisija nadzire provedbu tih pravila i po potrebi postupa. Europska unija također osigura financijska sredstva za zaštitu, obnovu i održivo upravljanje šumama u skladu sa Europskom strategijom za šume. Fondovi za ruralni razvoj u sklopu zajedničke poljoprivredne politike glavni su izvor financiranja šuma. Njihov iznos je 8,2 milijarde eura u okviru sadašnjeg razdoblja VFO 2014. do 2020. Posljednja komunikacija o pojačanju djelovanja Europske unije za zaštitu i obnovu svjetskih šuma pokazuje da Europska unija pojačava napore i na svjetskoj razini kako bi se suzbilo gubitak biološke raznolikosti. Trenutno se o tome rasprava na vijeću i u parlamentu. Moram ponovno naglasiti važnu ulogu e, uredbe o drvnoj građi što se odnosi i na sjeću u trećim državama e, s obzirom da se odnosi na građu koja se onda uvozi u Europsku uniju. Komisija je primila upozorenja na ponovljene slučajeve nezakonite sječe u nekim državama članicama i u primarnim šumama. Oprezno ocjenjujemo i pažljivo ocjenjujemo situaciju. Sadašnji slučaj u Rumunjskoj e, je slučaj kada komisija surađuje sa nacionalnim tijelima u procjeni. Također se analizira snimanje kroz satelitski sustav Kopernik koji omogućuje praću nezakonite sjeće. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Sada nastavljamo sa govorima predsjednika klubova zastupnika. Gospodin Buda. Oko 40% prostora Europske unije pokriveno je šumom. 3 milijuna europljana ima zaposlenje u sektoru šumarstva predstavlja važan sektor za cijeli planet i nudi važna radna mjesta za stanovništvo. Međutim, to zeleno zlato nije, neiscrpno. Svijet se mora boriti protiv onoga što nema granice, a to su klimatske promjene koje se odnose na sve nas u svakodnevnom životu. Održivo upravljanje šumama stoga je vrlo važno. Isto tako moramo voditi računa o emisijama ugljičnog dioksida. Na svim političkim razinama treba poduzeti sve kako bi se sprječavalo štetu u šumama i treba omogućiti obnovu šuma gdje je to moguće. Europska komisija i države članice moraju ponovno dati podršku mjerama za ponovno pošumljavanje, posebno tamo gdje ima oštećenih tala. Hvala lijepa za socijaliste i demokrate, gospođa Arena. Minuta i pol. Hvala lijepa. Svake godine žene i muškarci koji se bore za zaštitu okoliša sve više su u opasnosti, prijeti im se i mnogi od njih poginuli su kada su štitili prirodu. Ako ih se već ne ubije, onda ih se maltretira i prema njima se ponaša nasilno, a vlade i mnogi drugi jednostavno dočepaju se njihovog zemljišta. A e, u Europskoj uniji također e, se e, situacija pogoršala. Dvije osobe poginule su u Rumunjskoj, a u Ujedinjenoj kraljevini dvije osobe osuđene su kada su se borili protiv korištenja plina i škriljevca. Moramo donijeti zakone i te obvezne zakone kako bi poduzeća bila odgovorna e, i ne ponašala se tako prema borcima za zaštitu okoliša. A oni koji uvoze drvenu građu iz trećih zemalja moraju se osigurati da te zemlje poštuju sva ova pravila. Uredba o drvenoj građi e, je dobar primjer e, naših zakona. Trebamo zaštititi borce za zaštitu okoliša i moramo ih braniti protiv onih koji napadaju njihova prava i predstavljaju istovremeno opasnost za okoliš. Ne smijemo nikako postupiti na način da nasilje na tim osobama bude legitimno. Moramo ih bolje zaštititi kako u Europi, tako i u ostatku svijeta. Zahvaljujem. Za Renew Europe, gospođa Rodriguez Ramos, imate dvije minute. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Šume su naš život. Pokrivaju 30% površina, ali su izvor 80% raznolikosti vrsta. Šume nam omogućavaju da dišemo, da živimo. I zato sa zadvojstvom e, možemo konstatirati da Europska komisija vodi brigu o našim i svjetskim šumama. Što to pogoršava uvjete za naše šume? I tko je taj koji brine o šumama? To su aktivisti, to su borci za zaštitu okoliša, međutim i njihovi se uvjeti pogoršavaju, što vidimo iz izvješća Frontline iz 2018. 240 aktivista u cijelom svijetu bilo je e, žrtva progona u cijelome svijetu, čak su i nestali zato što su htjeli štititi svoj okoliš, pravo svih nas. Podrška raznolikosti vrsta ne tiče se samo okolišnog prava. To mora biti kršenje ljudskih prava i univerzalnih prava Europska unija mora poduzeti mjere za zaštitu onih koji štite naš okoliš. Zato moramo jačati svoje okolišno zakonodavstvo. 40 ekoloških udruga iz cijeloga svijeta krenulo je u prosvjede, zahtijevaju e, postupanje pravosuđa nakon što su E, ubijena e, dvojca lugara koji su htjeli štititi svoje šume. Prema komisiji 43% drvne građe e, sječene nezakonito iz Rumunjskoj, što se prvotno ne može dokazati, procesuira moramo moći štititi i lanac dodane vrijednosti e, kako bismo mogli štititi i šume. To je potrebno, Europska komisija se mora o tome pobrinuti. Hvala lijepa. Dvije minute za zelene, gospođa Duson. Hvala. E, zvali su se Radu Kuberčua i Livio Pop. Oni su bili šumari. Ubijeni su ove jeseni obavljajući svoju dužnost zaštite šuma. Ali to nisu jedine osobe koje je e, šumar, šumska mafija i mafija drvne industrije ubila u Rumunjskoj. Svake godine 200 ljudi e, se e, ubija zbog toga što titi okoliš. Tri osobe tjedno gube život zato što se usprotive drvnoj industriji ili pak poljoprivredno prehramenoj industriji. Stalno se ljudima prijeti. A e, nevladina udruga Global Witness dokazala je da je sve to vezano za ekološke kriminalce koji jednostavno pokušavaju preplašiti borce za zaštitu okoliša. To se osim svega situacija događa u Brazilu gdje Bolsenarova vlada djeluje na takav način. Prije nekoliko dana su tako optužili i osudili četiri osobe u Brazilu zato što su branile šume. Ali to se događa i u Europskoj uniji kada je u Francuskoj jedna osoba bila žrtva prilikom prosvjeda jedne mm, e, jednog eksplozivnog sredstva. Došlo je vrijeme da Europska unija zaista se drži svojih obveza i da za sada još uvijek možemo živjeti na planetu na kojem ima života. Zahvaljujem. Sada gospođa Benjeu za ide. Dragi kolege, htjela bih izaći iz europskih okvira. Borci za zaštitu okoliša su u opasnosti u cijelom svijetu. Prema nevladinim udrugama prošle godine 164 među njima ubijeni su a borili su se protiv drvne industrije ili poljoprivredno-prehrambene industrije. Moramo nakon ove tužne dijagnoze zapitati kako im možemo pomoći. Možemo uvijek vršiti pritisak na države i multinacionalna poduzeća koji samo žele sve veći profit. Ali ti junaci će dobiti najveću pomoć s naše strane ako mi počnemo drugačije se ponašati kao potrošači. Iz kojeg razloga se vidi ovakvo ponašanje u svijetu? Zato što se mnogi proizvodi jednostavno uvelike prodaju u europskim samoposlugama od e, soje do e, palminog ulja koje stavljamo u naše šampone. Moramo na odgovoran način tražiti da se ponašaju naši potrošači. Moraju biti svi odgovorni za okoliš. Moramo također potpisati e, i poštovati međunarodna pravila koje se bore protiv toga. Zahvaljujem za ECR, gospodin Slabakov. Zahvaljujem. Ne smatram da nam je potrebno novo zakonodavstvo kako bismo štitili borce za zaštitu okoliša. Mislim da svi, sve države članice imaju primjereno zakonodavstvo za obranu svojih državana. Prema tome, e, ti e, ljudi sabotiraju e, europske e, projekte, e, oni vrše pritisak protiv projekata i zlopotrebljavaju europske fondove. Ekologija postala je prljava riječ. Zaista sam zgrožen da zelene stranke podržavaju takve organizacije. Zahvaljujući tim e, nevladinim organizacijama e, posjedni izbori su pokazali da su u Bugarskoj zeleni dobili 0% glasova. Ti borci ne štite te nevladine organizacije treba izvesti pred sud. Eto, za GUE NGL gospodin Kokalis minutu i pol. Zahvaljujem. E, za nekoliko sati glasovat ćemo ovdje o hitnom stanju glede okoliša u Europskoj uniji. E, nadam se da će glasovati za jer je to u skladu sa situacijom e, na našem planetu. Ne činimo to samo za zaštitu okoliša. Moramo spriječiti katastrofu. Imamo stanje e, krize koja ugrožava e, zdravlje ljudi. Čovjek ima pravo na zrak koji može disati i na okoliš. E, posljednjih godina je više od petero ljudi gubilo život godišnje zato što su ubijeni E, zbog toga što su se zalagili za e, okoliš. To su i aktivisti, ali to su i autohtone e, skupine koje su se željele štititi same. Moramo štititi šume jer nas šume štite od prekomjernog izlaganja ugljičnom dioksidu. U mojoj zemlji, ali i u Londonu stradali su borci za zaštitu okoliša zato što želimo štititi prirodne izvore. Moramo im dati podršku, moramo uvesti broj za e, zvanje u hitnim stanjima, SOS telefon i moramo štititi aktiviste e, za zaštitu okoliša. Gospodin Sinčić. Gospodin Sinčić za nezavisna jedna minuta. Gospodin Bernhofer. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupniče komisije. E, aktivisti u sumnjivim akcijama pod krinkom noći e, prodiru u štale na e, selskim imanjima. U Austriji se do sada nije moglo postupati za takvo kršenje privatne sfere. Ove godine je nažalost FP i druge stranke su odbile takav zakon, prijedlog zakona. Našim poljoprivrednicima trebaju načini kako se braniti od takvog nezakonitog pristupa. To ne može biti pravno e, korektno. Osobe koje e, čine štete i onda objavljuju manipulirane slike i videa i lažno informiraju ljude. To jednostavno nije u redu. E, nije potrebna veća zaštita aktivistima, nego naši poljoprivrednici Privrednici moraju imati više mogućnosti da se štite od takvih radikalnih aktivista. Hvala lijepa. Sada gospođa Moze, minuta i pol. Øh, lad os nu starte med de gode nyheder. For øh, i langt de fleste lande i Europa er man begyndt at se, at der igen kommer mere skov. Det er lykkedes os i EU at vende udviklingen smo shvatili, u velikoj većini država članica shvatili smo e, da e, Europska unija ima e, da je ugroženo, ugrožen prostor koji je veći od Grčke. Nismo ispunili ciljeve, ali je razvoj bio pozitivan. Moja zemlja, Danska, odlučila se zato da želi šest puta povećati prostor pod šumama. Međutim, moramo djelovati jedinstveno na europskoj razini. E, dobro je da imamo program akcija, akcijski program na razinu Europske unije. Želimo štititi biološku raznolikost, želimo utjecati na klimatske promjene. Međutim, isto tako je potrebno štititi osobe E, koje e, se bore za zaštitu okoliša. Ne znam kako da to činimo e, konkretno, ali mislimo da je potrebno pružati im zaštitu kada štite šume. Isto tako trebamo bolje poštivati pravila, moramo kažnjavati one koji se ne pridržavaju europskih zakona. Moramo činiti više za zaštitu šuma i onih koji se bore za šume. Hvala sljedeći govornik i gospodin Guerrero. Ali ne vidim ga ovdje. Dakle, dajem riječ gospođi Višnjevskoj na jednu minutu. Bardzo, Hvala. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. Šume su ključne za pročišćavanje zraka i mislim da ne trebam nikoga u to uvjeravati. No, želim vašu e, pozornost skrenuti na to da trebamo stvoriti najbolje moguće uvjete kako bi zemlje članice mogle uspješno gospodariti šumama. Dobar primjer gospodarenja šumama je Poljska koja je zemlja koja predvodi po veličini šumske površine 9 milijuna hektara, odnosno 33% teritorija je pokriveno šumama. Većina tih šuma pripada državi i to je sjajan primjer gospodarenja šumama na razuman način. Svake godine posađuje se u Poljskoj više od 500 milijuna stabala. Također želim spomenuti još jedan primjer koji je naveden prije nekoliko godina u našoj e, prapovijesnoj šumi u Bjelovježu. Imamo e, problem s nametnicima i ljudi su prosvjedovali zbog toga, ali sada je ta šuma ugrožena zbog aktivnosti boraca za zaštitu okoliša. Hvala. Naša priroda nema glasa i ovi ljudi koji je brane riskiraju svoje živote na taj način. Želim ispričati priču jednog rumunjskog aktivista Gabriela Palma koji je danas ovdje u parlamentu koji je riskirao vlastiti život nastojeći spriječiti rušenje stabala i njihovu preradu u jeftini namještaj. On je više puta izložen napadima. 2015. godine mafijaši su mu slomili e, ruku i rebra i uzjedili su mu glavu namjeravajući ga ubiti i sve se to snimalo. tužitelji su tek nakon četiri godine optužili napadače, a e, ove godine su pokušali srušiti stablo na njega kako bi ga spriječili u njegovoj borbi vlasti nastoje spriječiti ilegalne drvosjeće e, sprječavanjem izvoza e, e, iz rumunjskih šuma. Što će komisija učiniti kako bi zaštitila naše šume i kako bi zaštitila one koje se bore za njih? Hvala. I, imate, gospodine Počak, jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedatelju. Htjel bih razantnje odsuditi. Gospodine predsjedatelju, Zaštita okoliša je naše prirodno borilište. Ja želim osuditi smrt e, dvojice aktivista za zaštitu šuma u Rumunjskoj, ali isto tako želim reći da ti branitelji djeluju u javnom interesu. E, oni štite naš okoliš i održivi razvoj i to je također pitanje ljudskih prava. Ali ta se prava ne smiju zloporabiti. Postoje manipulacije i E, šumari također zlorabljuju svoje ovlasti. Tako da treba pružiti dodatnu zaštitu aktivistima za zaštitu okoliša. Oni štite naše prirodne resurse, naravno, ali ne smijemo zaboraviti niti da u svijetu postoje brojne zajednice koje to prirodno čine i štite vlastite prirodne resurse. Došlo je do promjena u šumarstvu, stanje šuma se poboljšalo u Europi, ali ne smijemo spavati na lovorikama. Dakle, trebamo i dalje spriječavati deforestaciju. Hvala, gospodin Spurek. E, gospođa Spurek, jedna minuta. Hvala. Posljednjih nekoliko godina svjedočimo sve većem broju prosvjeda u obranu prirodnog okoliša u Europskoj uniji. Aktivisti za zaštitu okoliša poput onih u šume Bijele ovježa ili aktivisti za zaštitu klime u Poljskoj su u službi čovječanstva i njihovi zahtjevi zaslužuju našu pozornost. E, šuma Bijela vježa je u popisu UNESCO-ve baštine izložena je sveobuhvatnoj sjeći drva. Dakle, trebamo upozoriti javnost na to. Europska unija ne smije to šutke promatrati i ne smije dopustiti zlostavljanje, uhićivanje i optuživanje aktivista za zaštitu okoliša zbog onoga što čine. Dakle, pozivam na zaštitu njihovih prava u Europskoj uniji. Europska unija treba zauzeti jasno stajalište o tome. Oni koji štite okoliš su junaci, a ne kriminalci. Hvala vam. Hvala. Gospodin Holmgren na jednu minutu. Hvala. Sve više zemalja uvode zabranu upisivanja u organizacije za zaštitu okoliša i slične. Oni koji se bore za naše okoliš i prirodu su izloženi izostavljanju, prijetnjama i također prijetnjama smrću. E, u ovom području tri aktivista za zaštitu okoliša u čitavom svijetu bivaju ubijeni svakoga tjedna. U Europi se nastojalo zaštititi šume od krađe, drvne građe i nelegalne ogrušenja stabala. Dakle, svima je jasno da treba zaštititi prirodu, a kao što je očito treba zaštititi i one ljude koji štite i sebe i prirodu gospodin Hvala. E, naravno, trebamo zaštititi europske šume i obnoviti ih. To je vrlo važna stvar, ali ne smijemo biti licemjerni. Pokušavamo štititi europske šume, a istovremeno izvozimo kršćenje šuma tako što naša poduzeća rade u drugim zemljama i e, to, a tamo se uništavaju šume i vrlo često to su prašume. A pogledajmo i naše trgovinske sporazume, primjerice sporazum e, o slobodnoj trgovini s Vjetnamom. A isto tako e, govorili smo o borcima za zaštitu prirode koje se često proganja, ali Pogledajmo na ljude koji rade u šumama, u šumare koji rade u vrlo teškim uvjetima Tamo postoji socijalni dumping koji je potvrđen. Pogledajmo i privatizacije i kako funkcionira primjerice francuski ured za šume. Dakle, sve to trebamo zaštititi. Osim toga smatramo da bismo europske politike trebali bolje koordinirati. Potrebno je da imamo zakonodavni paket o šumama, da razmislimo istovremeno o poljoprivrednoj politici, o poljoprivredi ekoloških proizvoda i sve to stavimo u svjetlo globalizacije. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Gonzales Casares na jednu minutu. Hvala. Ja sam odrasla okružena starim hrastovima i kestenima. To su pluća našeg planeta. Oni su izvor eh, hrane, zaštite i topline. Dakle, oni koji se boruje za zaštitu šuma trebaju našu zaštitu, dakle bili to rumunjski šumari ili nevladine organizacije s kojima smo solidarni. Treba točno odrediti ulogu institucija o tome. Meni bi bilo drago kad bismo zaštitili sve šume u Europi, recimo naročito one prapovijesne, jer na, u Atlantskom pojasu gubimo najstarije šume i bioraznolikost u tim šumama zamjenjuje se monokulturama koje osiromašuju tlo i također stvaraju povoljnu podlogu za požare. Moramo posaditi šume, no posaditi stabla ne znači stvoriti šumu i zato trebamo zaštititi djelatnost onih koji štite šume i koji se bore za njih i imamo, moramo uvijek imati na umu da su šume također zaštita klimatskih promjena. Hvala lijepa. Gospodine Gonzales, gospodin Buda vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li? Izvolite, gospodine Buda, 30 sekundi. Nemam pitanje za uvaženog kolegu. Slažete li se s onime što se dogodilo u Rumunjskoj? Smatrate li da je dobro to da od danas šume u Rumunjskoj, odnosno aktivisti za zaštitu šuma, e, imaju pravo nositi oružje kako bi se zaštitili. Je li to dobro i smatrate li da bi to trebalo proširiti na sve aktiviste za zaštitu šuma u Europi? Imate 30 sekundi za odgovor. Pa stanje u Rumunjskoj je posebno, moram reći. Ne slažem se, međutim, s time da se ovo primijeni na sve zemlje Europske unije, svakako ne na moju. No, svakako i moramo omogućiti pravne instrumente zaštite, dakle koji će legalno štititi te ljude. Hvala, ovime smo, smo zaključili popis govornika. E, idemo na spontano javljanje za riječ. Primio sam šest zahtjeva koje sve prihvaćam. Dakle, dajem riječ gospođi Šojdrovoj na jednu minutu. Děkuji za udělení slova. Ja sam se Hvala zadržala sam riječ jer želim spomenuti nekoliko stvari. Prvo, Europska unija čak i u sljedećem programskom razdoblju mora pomoći zemljama članicama u obnovi šuma. Istina je da je veliki dio teritorija Europe pokriven šumama, ali njihova kvaliteta je oslabila u velikim dijelovima Europske unije zbog klimatskih promjena ili dugotrajnih suša ili pak nametnika. I stoga moramo podržati naročito naše šumare u nastojanjima da obnove šume. Želim također zahvaliti i stotinama ljudi u Češkoj koji su pomogli u pošumljavanju Češke. Pošumljeno je na tisuće hektara, što jasno pokazuje da nam je doista stalo do zaštite šuma i da se ne slažemo sa pristupom brazilskog predsjednika koji na drugčiji način rješava problem u Amazoniji. Znamo da je gospodin Tusk htio pružiti pomoć Brazilu. Ako e, to ne učini, onda nećemo prihvatiti sporazum e, Mercosur. Gospodine Botos, imate riječ. Hvala. Hvala, dragi kolege. Mnogi od vas e, su danas spomenuli Rumunjsku i to cijenim. Istina je da naše šume pate svakoga dana. Svake godine nestaje dva hektara šuma i u EU naš prioritet mora biti zaštita okoliša i smanjenje emisija. eu unija treba mm, djelovati i u odnosu na one zemlje gdje se ne poštuju zakoni o zaštiti okoliša. I želim zahvaliti također eh, i eh, povjereniku na njegovom eh, posjetu u Bugarskoj. Dakle, moramo jasno posaditi svoja zajališta i reći da bi e, sjeća drva mogla dovesti do daljnjih e, gubitaka života i resursa. E, stotinama godina sjećamo drva, ali sada moramo zaštititi svoje šume i održati ih zdravima kako bismo ih mogli zaštititi za buduća pokoljenja. Dakle, hvala vam još jednom što ste spomenuli ovaj primjer Rumunjske danas, ali isto tako je važno zapamtiti da i zelene platforme imaju važnu ulogu. Gospođa Konječna ima riječ. Hvala, poštovani kolege. U više navrata smo kritizirali rušenje šuma u zemljama van Europske unije, a sada se s ovim pitanjem moramo suočiti unutar granica Unije, što je žalosno. Čak i ovdje u Europskoj uniji u pitanju su životi u Rumunjskoj zbog e, takozvane drvne mafije sradala su dva šumara i ja smatram neprihvatljivim takve pojave bilo gdje u svijetu i doista sam zgrožena što se to događa u Europskoj uniji, u našim domovima. Također je suludo to što svakoga dana 9 hektara primarnih šuma nestaje u Rumunjskoj dok mi sjedimo prekriženih ruku. Jesam li dobro shvatila da je Pariški sporazum samo komad papira o kojem se razgovara, a u praksi on ne znači ništa? Ako ga ne možemo provesti, onda nećemo ništa poduzeti. Svima

Eh, šume i veliki prostori po hrvatskoj sve više podsjećaju na mjesečevu površinu a hrvatska država kako se nije u stanju obračunati niti s jednom mafijom nažalost nije se u stanju obračunati sama niti s ovom mafijom pa pozivam vas sve da zaštitimo javno dobro svih nas i da očuvamo šume na europskom kontinentu. hvala vam. Imate riječ na jednu minutu. Gospodine Karim, hvala. Evo nekoliko riječi na finskom. Ovo je važna rasprava, ali moramo također podsjetiti ljude na to da čak i u Europskoj uniji postoji niz zemalja u kojima zaštita šuma i bioraznolikosti i gospodarsko korištenje šuma jesu održivi. Finska je upravo jedan primjer takve zemlje. Mi smo zaštitili svoje šume raznolikim standardima i to na površini od 444 četvrna kilometra. Također e, održivo koristimo šumske resurse, izrađujemo nove održive proizvode i to može ići ruku pod ruku. No ipak e, želim reći da u Europi i u cijelom svijetu možemo još mnogo učiniti po pitanju zaštite šuma i po pitanju održivog gospodarenja šumama. To mora ići ruku pod ruku. Hvala gospodinu Bolas na jednu minutu. Nedavno obojstvo dvojice šumara u Rumunjskoj naglašava to da trebamo zaštititi aktiviste za zaštitu šuma i zaštititi naše šume. 2018. stradalo je više od 160 aktivista, tisuće je kriminalizirano u Filipinima, u Brazilu i u Kolumbiji. Treba nam učinkovito europsko zakonodavstvo koje će uspostaviti due diligence za zaštitu šuma i također za one koji koriste drvnu građu e, za svoje potrebe. Također moramo biti svjesni da u Brazilu se sve više ruše i uništavaju šume. Osim toga, Europska unija je sučesnik toga kroz trgovinske sporazume. merkosur će dovesti do povećanja deforestacije, tako da ne smijemo krenuti tim e, putem. To će uništiti još više šuma, tako da ne smijemo potpisati taj sporazum. Hvala lijepa, ovim smo završili javljanje za riječ, slobodno javljanje za riječ i dajem e, ponovno riječ povjereniku Mimici. Hvala. Uvaženi zastupnici, današnja je rasprava zaista vrlo važna. Svi se slažemo da moramo zaštititi i obnoviti svjetske šume a isto tako moramo zaštititi i borbe, e, borce zaštitu okoliša koji tako hrabro rade na zaštiti prirode. Upravo borci za zaštitu okoliša naši su nužni saveznici u borbi za zaštitu prava okoliša. Želim odati poštovanje nedavno ubijenim šumarima u Rumunjskoj te izraziti sučut njihovim obiteljima. Moramo razmotriti mogućnosti dodatnih zakonodavnih mjera, međutim trebamo istovremeno učinkovito primjenjivati i postojeće mjere Moramo surađivati s nacionalnim vlastima, surađivati s državama članicama kako bismo omogućili provedbu europskih i nacionalnih zakona na terenu. A Europska će komisija nastaviti surađivati s nacionalnim vlastima, uključujući i onima u Rumunjskoj, kako bi se provodilo europsko zakonodavstvo. Hvala lijepa, povjereniče. Zaključujemo raspravu. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda što su rasprave o slučajevima kršenja ruskih, e, ljudskih prava sukladno članku 144 poslovnika. Najprije ćemo govoriti o situaciji sa slobodama u Alžiru. Na jednu minutu riječ ima Rafael Glucksmann. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, Otkako sam postao europski zastupnik, glasali smo rezolucije o različitim temama i o mnogim dalekim zemljama poput Indonezije. Međutim, nismo za sada rekli niti jednu jedinu riječ o nevjerojatnoj revoluciji u našem nama susjednom Alžiru. Na milijune građana i građanki Alžira već devet mjeseci prosvjeduje diljem te zemlje za pravdu i za dostojanstvo. Niti jednu riječ nismo rekli o nasilju nad njima, o mučenjima. Mi smo zapravo suučenici i ovakva situacija više ne može trajati, a nju podržavaju moćni lobiji. Ovo što mi danas radimo nije miješanje u stvari jedne zemlje, već je jednostavno iskazivanje solidarnosti i borba protiv jedne nepravde. Kao što se kod mene kaže, 1, 2, 3, živio Alžir. A hvala. Sada zastupnik Berg ima riječ. Gospodine predsjedniče, gospođo visoka predstavnica, u prošle dva mjeseca ažijska vlada je nasilno zatvorila najmanje osam crkava protestantskih. E, kršćanski i židovski, e, židovska groblja su uništena i nastupio je državni progon manjina. Kršćani u Alžiru imaju e, problem e, prakticirati svoje vjeroispovijesti. E, vlasti uhićuju miroljubive ljude i ograničavaju prava vjerskih manjina. Evo nekoliko brojki. Prije jednog stoljeća 20% stanovništva u, na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi bili su kršćani. Danas ih je samo još 4%. Francuski parlament je na početku godine e, započelo službenu istragu e, protiv e, progona kršćana u Alžiru. I mi bismo to trebali činiti i e, moramo biti zabrinuti zbog sudbine manjina koji prakticiraju židovsku ili kršćansku vjeru. Moramo e, raditi na tome da se ukine uredba 0603 koja krši prava tih vjerskih manjina. Hvala lijepa zastupnik Van Dalen koji je također jedan od autora ove rezolucije. Hvala gospodine predsjedniče. Posljednjih godina u Alžiru e, bili smo svjedoci jednog novog lica onoga koje se protivi slobodama vjeroispovijesti. Posljednjih godina Alžirske su vlasti zatvorili e, mnoge e, kršćanske crkve. 7. E, rujna u Tiziuzu napadnuta je crkva i bilo je i ranjenih. Osim toga, od e, posljednjih e, nekoliko mjeseca e, mnogi su Ahmadi progonjeni zbog vjere. I mislim da moramo jasno poslati signal jer u izvješću o ljudskim pravima iz 2018. godine jasno je rečeno da u Alžiru se stalno radi na tome da se riječi e, mnoge slobode, a sloboda vjeroispovijesti jedna je od temeljnih sloboda. Ljudi moraju imati pravo da se okupljaju u crkvama i drugim e, mjestima gdje e, mogu <clears throat> iskazivati svoju vjeru. Ta su prava sada dovedena u pitanje. Pozivam visokog predstavnicu da jasno se usprotivi tome i one crkve koje su zatvorene moraju se ponovno otvoriti. I mislim da e, bi osoba zadužena za slobodu vjeroispovijesti sada je jasno morala progovoriti o tim pitanjima. Hvala, gospodin Geta ima riječ. Zamislimo jedan čas, sanjajmo malo. Zamislimo da ovaj pokret koji toliko mjeseci se širi Alžirom i koji traži veće dostojanstvo i slobodu da oni jednog dana pobjede. Pa to ne bi bio e, samo pobjeda u Alžiru, to bi bilo divna energija koja bi se stvorila za dijalog među zemljama Magreba, za dijalog s Europom i tu bi se povezale dvije obale sredozemlja sa subsaharskom Afrikom. I to bi bio kraj jednog divnog sna, odnosno ostvarenje divnog sna kojem sanjamo e, mi i Alžirci. Moramo nešto napraviti kako se taj san ne bi skršio. Moramo kazati Alžircima koliko ih Europa voli. Hvala gospodine Geta. A e, sada riječ ima sljedeći govornik. Hvala. Ranije e, Nedavno ove jeseni predložili smo raspravu o zatvaranju crkvi e, to je predloženo u švedskom parlamentu, međutim e, mnoge političke stranke u Švedskoj e, su glasale protiv toga i zato mi je danas drago da o toj temi raspravljamo u Europskom parlamentu. Ali moram naglasiti da je sloboda vjeroispovijesti, žao mi je, izbačena iz naslova ove rasprave. Nije to prvi puta da se tako razvodnjava mnoge, razvodnjavaju mnoge rasprave u Europskom parlamentu, naročito kad se radi o kršćanskim temama. E, to žele ljevičari i oni nisu htjeli e, ovakav naslov i nisu htjeli da se govori o genocidu, ali moramo nešto učiniti da zaustavimo progone kršćana. Europa je izdvojila e, veliku svotu novca za Alžir posljednjih godina. Istovremeno Alžir je 2018. godine samo povećao progone kršćanskih crkava. Mnoge su crkve zatvorene, ne grade se više nove crkve. Tako je to 2018. godine u Alžiru. Time se krši ne samo Europska povelja o ljudskim pravima, već se krši također i Alžirski ustav. Hvala, a sada smo završili sa e, e, osobama koji su govorili ime klubova zastupnika. Sada gospodin Mandel. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Prije tjedan dana imao sam prilike govoriti u svom rodnom gradu u Beću na svjetskoj konferenciji o miru koje su organizirale Ahmadini i druge vjerske zajednice su tamo bile zajednice. A sada imamo u našem domu happy hour slobodnog govora. E, govorimo sa Damjanom Bözelagrom, sa Verenom Weber, e, sa Francoansa Bijem e, i Efa Mandel iz svih klubova zastupnika. E, to govorim zato što se u Europi žive univerzalne vrijednosti, e, prava e, svih ljudi, e, slobodna vjeroispovijest i sloboda savjesti. Budući da je to tako, mi sada imamo priliku ovdje govoriti o takvim slučajima kada se kao u Alžiru osobe proganjaju, uhićuju na temelju njihove vjeroispovijesti. Zatvoreno je 15 crkava, zatvaraju se e, web portali koji slobodno izražavaju misli, e, organizacije e, žena se zabranjuju. 12.12. u Alžiru su izbore i građani moraju znati što su njihova prava. U ime socijalista i demokrata, zastupnica Arena na jednu minutu. Već više od devet mjeseci građani i građanke Alžira izazivaju divljenje u svijetu zato što na miran način, ali vrlo odlučno izažavaju želju za demokracijom. Alžir je potpisala je potpisao mnoge međunarodne povelje o ljudskim pravima. Poštivanje slobode prosvjedovanja i vjeroispovijesti nešto je što jamči Alžirska i Ustav, ali sada se e, te slobode krše jer se tvrdi da oni idu protiv nacionalnog identiteta. Putem naše rezolucije Europski parlament želi tražiti od alžirskih vlasti da pusti na slobodu sve političke zatvorenike i sve one koji su u zatvorima radi slobode mišljenja. E, Alžir treba dopustiti sve slobode, naročito slobodu govora. E, Europa je prijatelj Alžira, ali naročito svih Alžirana i svih Alžiranki. Naše su dvije strane 2017. godine potpisali sporazum u kojem su rekle da još jednom da žele poštovati ljudska prava i demokraciju. gospodin Benjana, jednu minutu. Demokratski prosvjedi u Alžiri čini se da su bili ostvarili svoj cilj kada je predsjednik Buteflika e, u ove godine u travnju odustao da po peti put bude kandidat za predsjednika. Međutim, sadašnji režim sve je više nalik vojnom režimu i zaista bi bila tragedija kada Alžir ne bi promijenio putanju na kojoj je sada i pridružio se Maroku i Tunisu na putu za demokraciju. Kao i kolege, zabrinu sam zbog situacije sa slobodom vjeroispovijesti u toj zemlji. Kada dođe do izbora, ti izbori u Alžiru moraju biti slobodni i pravedni, a nakon toga Alžir bi trebao otvoriti granice sa. Tunisom i Marokom kako bi stvorili Uniju Magreba kao važnog i značajnog partnera Europske unije kako bi se uspostavili trgovinski odnosi i donijeli mir i slobodu u tom e, dijelu svijeta. Sada e, zastupnica je Buna jednu minutu. Hvala. E, Klub zastupnika zelenih odbio je da se rezolucija o Alžiru dađe na dnevnom redu zato što su uskoro izbori u Alžiru 12. prosinca. Postoji rizik da se dovede u pitanje legitimnost oporbe i građana koji već devet mjeseci prosvjeduju. Zbog rizika koji može e, ova rezolucija stvoriti jer se može proglasiti od strane alžirskih vlasti kao miješanje u unutarnja pitanja. Ali iako imamo puno rezervi, glasat ćemo za ovu e, rezoluciju. Međutim, mi nećemo stati na jednoj rezoluciji. Od ožujka ove godine mi smo uz alžirski narod. Mi smo uz njih u njihovom legitimnoj želji da e, e, rade na poboljšanju situacije u njihovoj zemlji, ali mi želimo da alžirski narod sam e, odlučuje u svojoj, o svojoj sudbini. I mogu još samo jednom reći na arapskom živio Alžir. Hvala lijepa. Uložen je plavi karton, e, međutim, još uvijek klubovi zastupnika govore, e, a, dakle nije predviđeno da se e, javi netko i postavi pitanje putem plavog kartona. Kada završimo s ovim krugom govornika u ime E, klubova zastupnika moćete uložiti plave kartice. Sada zastupnik Kolar u ime kluba zastupnika ide. Gospodine predsjedniče, ovo što se događa u Alžiru nikoga ne ostavlja ravnodušnim. I to iz dva razloga. Prvo je vezano za načela, a drugo za stvarnost. Što se načela tiče, gdje god se dovode u pitanje slobode, mi e, moramo nešto učiniti kako bismo branili ta načela. A što se pak stvarnosti tiče, radi se o suzama, o gušenju, o krvi i boli. A između Francuske i Alžira postoji povijesna veza, ekonomska veza i emotivna veza. Ako i Alžircima loše odlaze iz svoje zemlje i po teškim okolnostima dolaze u Francuskoj koja više ne može, ne da ne želi, ali više ne može prihvaćati. Mislim da ovu rezoluciju moramo izglasati u ime sloboda, u ime načela i u ime onoga koji znači da mi ovdje postojimo. Hvala sada e, zastupnik Ruisen u ime konzervativaca. Hvala lijepa. Dragi kolege, e, izvještaji koji do nas dopiru iz Alžira zaista nas brinu. Ne govorim samo ovdje o ponašanju prema prosvjednicima. Ono što mene posebno brine je sloboda vjeroispovijesti koja se e, tako teško krši u Alžiru. Policija je zatvorila crkve, a vjernici <clears throat> ne mogu odlaziti u crkve. U ovoj rezoluciji naročito u njezinom četvrtom stavku šaljemo jasnu poruku alžirskim vlastima da im kažemo da mi smatramo da ono što se događa u toj zemlji je potpuno neprihvatljivo. U okviru Euromeda Alžir je naš partner i morali bismo tu govoriti specifično i o slobodi i vjeroispovijesti. Uvjeren sam da će visoka predstavnica iskoristiti kontakte sa alžirskim vlastima kako bi pokazala da će odnosi sa Žirom dobiti dužan prioritet. Hvala lijepa, gospođa Šojdrova. E, jučer smo imali e, Međunarodni dan e, koji je posvećen ljudima koji se bore za svoje vjeroispovijesti. Alžir je među zemljama koje najviše proganjaju kršćane. Danas je, ove godine, je ministar zatvorio 15 protestantskih crkava. E, vjernici su e, bili žrtve napada policije koji su upali za vrijeme e, liturgijskih obreda. Zahtijevamo da se crkve ponovno otvore, da ministar unutarnjih poslova odobri e, kršćanske organizacije trebaju poštivati slobodu vjeroispovijesti što je također upisano u alžirski ustav. Hvala vam na podršci koji su se prodružili svi klubovi zastupnika i jako sam sretna e, zbog te podrške. Zahvaljujem. Gospođa Ris, jedna minuta. Gospođo e, visoka predstavnice, gospodine predsjedniče, alžirski režim potiskuje e, slobode od 22. veljače e, postoji pokret koji se proširio i na druge zemlje Izbori za e, predsjednika 12.12. E, odredila je vojska i to nam pokazuje gdje se nalazi centar moći. Alžirski moć e, vrši represiju nad novinarima, nad studentima. Oni su već niz mjeseci na cesti. 24 prosvjednika je uhićeno i zatvoreno i e, danas e, možete završiti u zatvoru u Alžiru ako e, istaknete neki transparent. Naša rezolucija prokazuje sve te totalitarne mjere i inzistira na slobodi alžirskog naroda. Isto tako ukazuje na to da je narod u lošoj poziciji. Mi želimo slobodu za alžirski narod. Hvala lijepa, gospodin Dreosto, jedna minuta. Hvala, gospodine predsjedatelju, visoka predstavnice. Žao mi je što e, moram konstatirati da se iz naslova ove rezolucije izbacilo riječi sloboda vjere, kao da je to tabu. Zašto ne možemo otvoreno govoriti o vjerskom progonu, naročito onom protiv kršćana? Posjećam e, da je Alžir 22. zemlja na svijetu gdje je najteže biti kršćaninom. Samo u listopadu alžirska vlada je zatvorila tri crkve, što uključuje i najveću crkvu u zemlji i uhitila je između ostalog vjernike koji su prosvjedovali, a vrlo često žrtve progona su e, kršćani koji e, su se konvertirali s islama. E, za nas je vjerska sloboda neotuđivo pravo, ali nažalost e, često se vjera progoni i prokazuje, naročito kršćanska vjeroispovijest. Želim posjetiti na riječi e, pape Benedikta XVI. koji je e, rekao da postoji opasnost da se laičnost shvati kao e, društveno odbijanje vjere. Zbog toga, poštovani kolege, ne smijemo skrivati riječi vjerska sloboda i kriti se opet iza politički korektne i ispravne terminologije. Hvala. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Bruksade Vilalba. E, gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, sve nas uznemiruju vijesti iz Alžira. E, politič... Uznemiruju nas posebno što se ne proganjaju ne samo novinari i E, politički drugo mišljenici nego i vjerske manjine. Europska unija e, se mora založiti e, za sprječavanje svih ovih efekata pa i u Libiji i Alžiru. Istodobno želim reći da nitko od nas ovdje u parlamentu izabran kako bi rješavao probleme Alžira. Mi smo ovdje zbog naših nacionalnih pitanja. Alžir spada među one države koje najmanje surađuju sa državama članicama kako bi e, se ponovno osigurao ponovni prihvat nezagonitih migranata koji ulaze preko španjolskih otoka u Europsku uniju. E, nacionalne države moraju tražiti da ti državljani budu ponovno prihvaćeni u svojim zemljama. To je osnovna točka migrantske politike. Hvala vam lijepa, gospodin Rivier. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. 1862. E, e, zemlja je već proglasila slobodu vjeru ispovijesti. E, kršćani i druge vjere su mogle slobodno prakticirati svoju vjeru. Međutim, vlada FNL u zadnjih 30 godina e, stalno ograničava slobodu vjeroispovijesti e, židovskih i kršćanskih vjernika. Ako imate kod sebe Bibliju, možete završiti u zatvoru na pet godina. Različite vlade su e, trpili da se vrši naselje nad židovskim i kršćanskim grobljima i da se e, događa vandalizam. Alžir ima e, sve većih problema u borbi protiv terorizma i radikalizma. E, sada moramo bez daljnjeg odgađanja osuditi ovakvu vladu. Hvala lijepa. Time je iscrpljen popis govornika i dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Prihvatio sam sedam prijava, znači vremenski stojimo vrlo dobro i mogu dati riječ e, svima. E, gospodine Foč. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, ja naravno također osuđujem nasilje koje se zbiva već mjesecima u Alžiru. Mnoštva građana se protivi situaciji u zemlji, a državne vlasti Eh, uskraćuju sva ljudska prava. Alžir eh, je možda izmako eh, našoj pažnji do sada, no to što se tamo događa protiv ljudskih prava, mučenja i poniženja moramo jasno osuditi. Isto tako želimo osuditi nasilje protiv vjerskih manjina, posebno kršćanske. Mi šaljemo velike količine razvojne pomoći u Alžir već e, nekoliko e, desetljeća. A e, zato mogli bismo nešto i tražiti od alžirske vlaže. Naša razvojna pomoć i tu pozivam nadležnu povjerenicu, ta pomoć mora biti uvjetovana ispunjavanjem uvjeta od strane alžirske vlade. Hvala lijepa. Gospodin Lopes Avila, jedna minuta. E, gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice, povjerenice, e, s razlogom govorimo o Alžiru. Što može europska diplomacija poduzeti kako bi se ponovno uspostavila demokracija i ljudska prava nakon dugotrajne represije? Moramo podsjetiti na činjenicu da je Alžir između 57. i 72. je bio prostor na kojem se primjenjuje europsko pravo. Od tada je nezavisan, međutim imamo vojne diktature. E, postoji sada e, proizvoljno e, uhićenje i zatvaranje disidenata. Izbori se ne mogu održati. Gospodin Buteflika je nakon 30 godina ponovno odustao od ponovnog kandidiranja a predsjednik Senata je za e, e, proglasio izbore za 4. srpnja, međutim oni su pomaknuti na 12 12. I sada se procesi stalno odgađaju. Europska unija mora inzistirati na uspostavi normalnog stanja temeljnih prava i demokratskih sloboda. Hvala lijepa. Gospodin Morel, jedna minuta. Hvala. Moj klub nije potpisao ovu rezoluciju, međutim osobno ja podržavam i duh i slovo te rezolucije. Nismo naravno čekali današnji dan da bismo stali uz bok alžirskih demokrata koji bez predaka se bore za temeljne slobode i socijalnu pravdu. I točno je da e, smo svjedoci represije, da su mnogi prosvjednici nepravedno u zatvoru i oporba se pokušava skršiti. Ne možemo prešutjeti. Međutim, ja moram reći da mi je žao da tek sada e, sve se odlučuje za ovu rezoluciju. U veljači ove godine kada je pokret počinjao trebali smo dati našu potporu. njima je to bilo potrebno ali znam isto tako da sada 14 dana prije izbora će se vlasti u Alžiru e, reći da se mi miješamo u interna pitanja ali moram reći da mi se ne želimo miješati već da jednostavno želimo reći da ne odustajemo od potpore, naročito potpore mladima, ta mladost treba našu potporu. Zahvaljujem. Gospodin Pospišil na jednu minutu. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem. Kao i prethodni kolegice i kolege, dajem podršku ovoj rezoluciji. Moramo se založiti za alžirski narod koji ima pravo, traži s pravom e, svoje demokratska prava i slobodu. Naravno će vjerojatno sljedeći visoki predstavnik morat preuzeti ove zadaće. Mi moramo učiniti sve što možemo kako bi Alžir bio slobodna zemlja sa slobodnim izborima. Moramo ukazati na razvoj e, situacije u Alžiru što se tiče vjerskih manjina i slobode vjeroispovijesti. Moramo stati na stranu etničkih manjina, ne samo kršćana. Razvoj eh, je u Alžiru u posljednje vrijeme negativan i odstupa od europskih vrijednosti. Hvala lijepa, gospođa Vod. Svi se oni morao maknuti. To zahtijevaju tisuće predsjednika svi koji su preostali iz ere Buteflika moraju dati ostavke. E, nakon e, odstupanja Buteflika više puta tjedno događaju se prosvjedi, a tijela vlasti uhićuju miroljubive prosvjednike i kažnjavaju ih kaznom zatvora od godine i pol. Pozivamo na pošteno suđenje za prosvjednike i e, usprotivljujemo se da se cilja takvim mjerama na miroljubive presadnike. Potrebna je transparentnost prije izbora. Alžirski novinari su pod pritiskom glede izvještavanja o izborima. Dnevnik i njegovi novinari su suspendirani zato što odbijaju takav pritisak, a drugi su suspendirani. Pozivamo da se uspostavi sloboda govora i demokracija. Uh, Hvala lijepa. Moramo imati dobre odnose, naravno, ali mora nas i brinuti što se tamo u posljednje vrijeme događa. E, posebno s obzirom na crkve. To je važno meni i našem klubu, jer mi smo krš, demokršćani i moramo se zalagati za kršćane i crkve u cijelom svijetu. Nema nikakvog smisla da se u Alžiru sada zatvaraju crkve to je nepravedan sustav i moramo vršiti pritisak da se to zaustavi. Što čine crkve? Pa oni samo šire e, ljubav i jednakost u zemlji. Osim toga, nema smisla da e, ljudi ne uživaju slobodu i građani u cjelini i moramo staviti pritisak na slobodu izbora. Hvala lijepa, gospodine Forlas, jedna minuta. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. E, svaki čovjek mora imati pravo na slobodu svoje ispovijesti. bio kršćanin ili musliman. I ako se ovo što smo čuli potvrdi, onda moramo intervenirati e, e, u Alžiru. Ja kao građanin Cipra se zalažem za slobodu vjeroispovijesti. E, kod nas su crkve pretvarane u staje ili prenamijenjene na drugi način. Pa što kada bi se to dogodilo u Alžiru? Zar ne kanite intervenirati? Time smo završili vrijeme spontanog javljanja za riječ. Riječ ima gospođa. Euh, Hvala, gospodine predsjedniče. Alžir je iznad svega naš partner e, partner e, i ekonomski i na drugim planovima. To je prijateljska zemlja. E, za mnogi europski građani u Alžiru imaju obitelj. Dakle, to nije bilo koja zemlja, to je zemlja koja nam je jako bliska, to je prijateljska zemlja. Mi smo, eh, alžirski narod je prijateljski narod, europskom narodu, pa izražavamo i prijateljstvo i blizinu koju osjećamo za tu zemlju. Mi u potpunosti podržavamo Alžir. Moramo to vrlo jasno reći mi se ne miješamo sami Alžirci, trebaju odlučiti o svojoj sadašnjosti i o svojoj budućnosti. I upravo iz tih razloga Alžirci moraju se moći izražavati slobodno, sukladno svim onim međunarodnim sporazumima i poveljima koji su i Alžir potpisao. Postoje neka načela koje su se neki od vas pozvali u Alžirskom ustavu, ali i također u međunarodnim sporazumima kao i u sporazumu o pridraživanju koji Alžir ima s Europskom unijom. To uključuje sve temeljne slobode, uključujući i političke slobode, slobodu govora, pravo na mirno okupljanje, slobodu medija, slobode koju jamči univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koji je kamen temeljac našeg od naših e, sporazuma o pridruživanju. Prema tome, odsudno je da Alžirci mogu uživati sva ljudska prava. I to je upravo poruka koju mi konsistento prenosimo našim alžirskim partnerima e, i sugovornicima na svim razinama. I vjerujem da će to slati poruku da će E, i naš, koji ćemo nastaviti slati našim sugovornicima u Alžiru. Alžirci mogu stvoriti konsenzus sa svima u toj državi i to se može napraviti samo mirno i prijateljski e, temeljem načela koje Alžir potpisao u međunarodnim sporazumima. I dalje ćemo razgovarati sa svim dionicima u Alžiru kao našim susjedima, prijateljima i partnerima. A uvjerena sam da će Europski parlament pratiti i sljedeći saziv komisije u tom smislu. Zahvaljujem. E, imamo pet prijedloga rezolucija. E, završena je rasprava, a glasovanje će biti danas. Sada slijedi rasprava u, o Kubi i slučaju Josea Daniela Ferrera. Želim podsjetiti na mogućnost podnošenja prijedloga u e, okviru spontanog javljanja za riječ ili putem plave kartice. A e, obrazce možete naći na ulazima, ali i preko terminala. Gospodin Lopez Gil, jedan od autora. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Sve je rečeno, tisuću načina mučenja, Zavezali su mi ruke, noge, ostavili smo da ležim na podu više dana u jednoj ćeliji koja je bila vrlo hladna i puna komaraca. Dakle, moj život je u opasnosti. Ako me ne spasite, umreću. Evo, to su riječi iz pisma Josea Manuela Ferrera koji je uspio to pismo dostaviti svojoj ženi zaobišavši svoje čuvare. Ovdje u parlamentu smo čuli poziv u pomoć tog čovjeka koji već deset godina pati u rukama gastrista zbog svoje borbe za ljudska prava. Slučaj gospodina Ferrera je strašan, ali postoji još niz slučajeva političkih zatvorenika koji se nalaze u zatvorima, koji su dokumentirani u knjizi Cuban Prisoners Defenders tu događaju mučenja, arbitrarna uhićenja, napadi na novinare, aktiviste za ljudska prava. To su svakodnevna kaznena dijela u ovoj Kubi koja je pod potpunom vlašću sadašnje vlade. Trebamo tražiti oslobađanje Josea Daniela Ferrera i svih ostalih koji trpe zbog borbe za ljudska prava. Trebamo iskoristiti sav politički utjecaj Europske unije koje ona ima na kubansku vladu. E, također ćemo zatražiti osim donošenja rezolucije, zatražit ćemo od novog potpredsjednika da u svojim kontaktima sa kubanskom vladom zatraži pristup za naš parlament Kubi. Hvala. Riječ ima gospodin Terč na jednu minutu. Ovdje ćemo glasovati o jednoj rezoluciji o Kubi, o Joseu Danielu Ferreru, koji je politički zatvorenik, jedan od brojnih političkih zatvorenika koji postoje u jednoj od najokrutnijih eh, današnjih diktatura. To je diktatura koju ovaj parlament i Europska unija, naročito komisija, daju, odnosno, omogućuju postupak koji ona ne zaslužuje. E, tu govorimo o sporazumu koji je potpisan e, unatoč svima onima koji su posjećali na to da su to ustupci jednoj diktaturi koja ne dopušta ustupke i koja stalno najavljuje da će nastaviti sa komunističkom diktaturom sa jednom partijom i da ne prihvaća nikakve promjene. To su ustupci koji jačaju ovu diktaturu koja također se nastoji proširiti na čitav kontinent. Prisutna je sada i u Venecueli gdje se stvara jedna od najgorih diktatura koja je zahvatila najbogatiju zemlju u Latinskoj Americi i to je diktatura koja širi glad i strah. To je diktatura koja destabilizira kroz Venezuelu i druge postojeće demokracije u regiji. Nadam se da će ovaj parlament imati dovoljno dostojanstva da usvoji ovu rezoluciju u ime Slobode Ferrera i Kube. Hvala. Gospodin Sanchez Amor ima riječ. Hvala. Klub socijalista i demokrata je u pregovorima istaknuo svoju zabrinutost u pogledu slučaja Jose Daniela Ferrera i zatražio njegovo trenutačno oslobađanje jer smatramo da je riječ o arbitranom uhićenju i da su uvjeti u kojima se nalaze neprihvatljivi, što je svakako istina, ali ne želimo instrumentalizirati ovaj slučaj kako bi se dovelo u pitanje, kao što se i dogodilo sa rezolucijom, eh, cijele odnose između Europske unije i Kube. Politički sporazum eh, predstavlja važno postignuće nakon 20 godina izolacije ćemo se vratiti ako budemo vodili američku politiku u odnosu na Kubu koja sankcionira europska poduzeća koja su tamo prisutna. Ovaj okvir za dijalog nam daje priliku za višanje pritiska i svako je korisniji kako bismo mogli intervenirati u ovakvim slučajevima. Dakle, trebamo e, kritički sagledavati odnose sa e, Kubom. Hvala i riječ ima gospodin Pineda koji je također jedan od autora rezolucije. Hvala. desnica i krajnja desnica ne prihvaćaju da je došlo, e, došlo kraj njihovoj politici i žele podržati Trumpa. Također, e, spominju nebuloze kao što smo nedavno čuli ovdje sada, e, želi instrumentalizirati i sudski postupak sa svim jamstvima za jednog kriminalca koji je optužen za otmicu i koji za sebe ima niz kaznenih dijela i također između ostalog nasilje nad vlastitom ženom koja je bila tri tjedna trudna. Da, na Kubi nasilje je na dnevnom redu, No, međutim, Međutim, nećete vidjeti da policija grubo postupa prema e, prosvjednicima na Kubi kao što je slučaj u navodno demokratskim zemljama drugdje. Optužbe na račun Kuba i drugih latinskoameričkih zemalja su smiješne. Tamo se e, šalju učitelji i liječnici, a ne kao što čini SAD u Iraku, Siriji i Libiji. Kuba postoji i to trebate prihvatiti i trebate poštovati ravnopravne odnose sa kubanskim narodom. Hvala. riječima, gospođa Hrancova na jednu minutu. Hvala. Jose Daniel Ferrer je arbitrarno uhićen i mora ga se odmah osloboditi. Iako se ova rasprava bavi slučajem gospodina Ferrera, njegov slučaj je samo jedan od niza primjera grubih kršenja ljudskih prava koji se i dalje događaju na Kubi. Gospodin Ferrer je jedan od 127 političkih zatvorenika za koje za sada znamo. Oni su zatvorenici u jednoj zemlji koja je potpisala sporazum sa Europskom unijom, a u tom sporazumu je na ključnom mjestu poštivanje ljudskih prava i demokracije. 2017. godine ovaj parlament je usvojio sporazum sa Kubom pod uvjetom e, da on pridonese poboljšanju ljudskih prava i životnih uvjeta svih Kubanaca. Od tada, međutim, e, nije došlo ni do kakvog e, poboljšanja niti poštovanja ljudskih prava. Dakle, Europska unija mora jasno reći da Kuba ne poštuje sporazum. Dakle, Jedina druga mogućnost koja nam predstoji je e, odmah iskoristiti sve instrumente koje nudi sporazum. Hvala e, govornici u ime klubova. Dakle, u ime EPP-a riječ e, ima gospodin Zdehovski na jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, gospođa visoka predstavnice slučaj Josea Daniela Ferrera jasno pokazuje da se Kuba neće moći riješiti tereta prošlosti. Ona e, nije u stanju otvoriti se niti voditi dijalog sa oporbom ili kritičarima. Kuba muči i zatvara one koji se bore za slobodu i za demokraciju. Ja sam se susrela sa Jose Danielom Ferrerom u Santiago de Cubi, razgovarao sam s njime u više navrata i on nikako nije terorist kao što neki to pokušavaju prikazati ovdje u parlamentu. On je jednostavno čovjek koji želi živjeti u demokratskoj zemlji, on voli svoju zemlju i e, žrtvovao bi se za nju. On je čovjek koji poštuje sva pravila koja mi poštujemo ovdje u Europskoj uniji i zato vas pozivam, visoka predstavnice, da iskoristite svoje kontakte sa kubanskim režimom i tražite njegovo trenutačno puštanje. Hvala riječima gospođa Erena na jednu minutu. Jose Daniel Ferrer se nalazi u groznom zdravstvenom stanju, nema pristupa liječniku otkako je uhićen u listopadu. Kubanske vlasti ga maltretiraju već više od deset godina zbog svojih mirnih e, političkog djelovanja. Ali on nije jedini. E, mnogi drugi, 125 njih, političkih disidenata nalazi se u zatvorima u Kubi a nedavno je nakon 43 godine zatvora umro poznati e, politički zatvorenik na Kubi. Jose Daniel Ferreira, Ferreira kao i svi drugi politički zatvorenici na Kubi imaju pravo uživati svoja prava i biti pušteni na slobodu. Tražimo da kubanske vlasti e, i zajamči E, slobode tim ljudima. Oni trebaju zajamčiti slobodu medija i temene ljudske slobode. Pozivamo kubanske vlasti da poštuju međunarodne sporazume i ugovore na tom planu koje je sama Kuba potpisala. A također to stoji i u sporazumima sa Europskom unijom koji e, uključuju poštivanje ljudskih prava. Hvala u ime Kluba Renju ima riječ gospodin Nart. Hvala. Gospođo Mogherini, veliko poštovanje. 2016. godine Europska unija je potpisala sporazum sa Kubom koji predviđa između ostalog i kao preduvjet poštivanja ljudskih prava. U svojoj rezoluciji iz srpnja 2017. godine Europski parlament je uvjetovao taj sporazum jednom klauzulom za obustavu primjene sporazuma. Sada Kuba ima na tisuće arbitralnih uhićenja i na desetke političkih zatvorenih Jose Ferrer nije jedini. Kuba je dalje totalitarni režim Kastrove dinastije. Gospodarstvo Kube nisu e, velika turistička naselja, nego je to direktori kojima upravlja jedan rođak e, Fidela Castra. Dakle, to je obiteljski biznis. E, ako e, želimo e, dati prednost biznisu nad etikom, budimo dosljedni. Dakle, priznajmo kao što je rekao Kevedo da je najmoćniji vitez kralj novac. Hvala, gospodin Rejl, na jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, kolegice i kolega, Jose Daniel Ferrer, vođa pokreta za demokracije uhićen je protupravno, vjerojatno se muči, a što čini Europska unija? Gleda što se događa, mislim da je to licemjerje. Kod sličnih slučajeva, Kimbođa, Nikaragua, Iran, e, Europska unija je bila daleko aktivnija, a ovdje samo promatramo što se zbiva. Čini se da kada e, ljudska prava su na pitanju u socijalističkim diktaturama gdje se može nešto zaradi, onda to nije bitno, zar ne? Španjolsko gospodarstvo je treći najveći partner te socijalističke diktature na Kubi. I hotelski lanci i poduzeća e, zarađuju debele pare. E, tamo kubanci uopće nemaju pristupa. Moramo to prekinuti Ministarstvo je u rukama revolucionarnih snaga, vojnih snaga. Ljudska prava moraju vrijediti svugdje u svijetu i u socijalističkim diktaturama. A sada Nikolas Alavanos na jednu minutu. Jose Daniel Ferrer kojeg ovom rezolucijom želite proglasiti junakom je e, predstavnik e, antirevolucionarnih snaga u toj zemlji koji je uhićen sa tri su učesnika, optužen za agresiju. Radi se o lažima koje je američka e, veleposlanstvo u Havani na, reklo kako bi se izopačila stvarnost. Američke snage i snage iz Europske unije žele eh, se usprotiviti kubanskom narodu. Nismo za ovakvo ponašanje, a Europska unija se ponaša nekako a la carte kada se radi o obrani ljudskih prava. E, to e, naročito se insistira kada u Europskoj uniji se zapravo ne vole ko će biti. E, Time smo došli do kraja rasprave. Imamo četiri prijave za spontano javljanje za riječ. E, s vremenom dobro stojimo i mogu svima dati riječ. Započinje kolega Polčak jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl samozřejmě odsoudit zadržení a... Hvala lijepa. Htio bih e, osuditi zatvaranje Josea Daniela Ferrere na Kubi. Pozivam da se on pusti na slobodu i pozivam također da njegovo suđenje bude pravično. Jer optužbe protiv njega su lažne. E, nisam protivan suradnje s kubanskim vlastima, ali isto tako ne možemo zatvarati oči pred kršenjima ljudskih prava na Kubi. I ovo nije jedina primjer toga. Imam, na Kubi još uvijek ima 121 politički zatvorenik i moramo pozvati lokalne vlasti da nešto naprave u tom smislu. Mi u Češkoj smo uvijek podržavali kubansku oporbu i kubanske disidente. Pozivam visoku predstavnicu da se traži da se pusti ne samo ovaj nego svi politički zatvorenici. Hvala lijepa kolega Polis. Kuba je izvrstan primjer onoga što je sve moguće tako je, iako se ne čini na isprva da je to tako, jer uspjelo se u toj zemlji mnogo toga razrušiti. I 1960. godine je e, američki State Department rekao da akcijski program e, treba prestati s pomoći e, Kubi kako bi jednostavno zbog gladi došlo do svrgavanja vlasti u toj zemlji. Nažalost, Amerikanci i dalje imaju taj stav. A ova osoba o kojoj govorimo je desničarski agitator. Ali ovdje mi zapravo u rezoluciji napadamo Kubu i spriječavamo normalizaciju odnosa sa Sjedinjenim američkim državama. Hvala. Zahvaljujem kolegi Bolesu, gospođa Pereira. Obrigada, presidente. Esta resolução constitui um deplorável... Hvala. Ova rezolucija je jednostavno popis lažnih činjenica kojima se jednostavno pokušava E, na nedopušteni način se miješati unutarnja pitanja Kube i krše se povelja Ujedinjenih naroda. A krenuli smo u normaliziranje odnosa kada se potpisao 2017. godine sporazum. A e, ovo je jednostavno nešto što omogućuje državama članicama da suspendiraju taj sporazum. Ova e, rezolucija će samo dovesti do problema jer do sada se puno toga postiglo i Kuba surađuje e, usprkos blokadi na mnogim stvarima. Kolegica Dali, jedna minuta. Um, Hvala lijepa. Zaista se ošto protivim sadržaju i namjeri ove nevjerojatnog prijedloga rezolucije. Ovo je uvreda kubanskim vlastima i kubanskom narodu. Protiv ove situacije gdje eh, se protivi SAD a to je divna zemlja, a njegov je narod, njezin narod je vrlo otporan. Jose Daniel Ferreira je zapravo nasilan čovjek koji e, je e, se ovdje optužuje. E, SAD podržava neizabrane marionete u Bolivije i drugdje, a e, ponaša se na grozan način prema Kubi. Ja podržavam izvrsan posao koji radi kubanska vlada i jako mi je drago da je irska vlada usprkos ovoj rezoluciji odlučila nastaviti veze s Kubom. Hvala lijepo. Time završavamo raspravu. Riječ ima povjerenica Izvolite. Jose Daniel Ferrera, koji je eh, eh, uhapšen 1. listopada u svom domu u Santiago na Kubi i on je E, i dalje u zatvoru, a obitelj e, ukazuje na to da je njegovo zdravstveno stanje vrlo ozbiljno ugroženo. Mi smo o tome govorili s kubanskim vlastima i u Briselu i u Havani, nedavno je voditelj našeg er, o tome govorio 6. studenog s kubanskim vlastima u Havani i dan nakon e, naše intervencije njegova obitelj, uključujući njegovo troje djece, bili su u prilici posjetiti ga u zatvoru. Kao što smo puno puta rekli, očekujemo da Kuba poštuje prava svakog građanina na temeljna prava i na pravo na pravično suđenje. Mi e, se sve ove godine na koordinirani način s državama članicama i proaktivno dakle radimo na ovim i sličnim slučajevima. Naši odnosi s Kubom su otvoreni i iskreni. Na svim razinama govorimo o pitanjima o kojima smatramo trebamo govoriti, uključujući na moje razini. S Kubom imamo odnose e, ne e, zato što smo uvijek na istoj valnoj dažuni, već upravo zato što nismo. I meni je drago da su se odnosi s Kubom za vrijeme mog mandata poboljšali i moram naglasiti to je bilo podrž, uz podršku svih država članica Europske unije, bez obzira koja je e, politička opcija na vlasti. Važno je govoriti o ljudskim pravima koji su e, važni u našim odnosima i drago mi je da imamo odnose i sa kritike prema kubanskim vlastima jer možemo s njima otvoreno razgovarati i možemo nešto pokrenuti u tom smislu. Prvi formalni dijalog s Kubom prema novom sporazumom bio je upravo o ljudskim pravima, jer poštivanje građanskog društva i temeljnih sloboda je za nas ključan. I e, to mu je tako jer se to može ostvariti samo uz puno poštovanje za e, civilno društvo. Samo na taj način e, otvorili smo odnose s Kubom i možemo pratiti tu zemlju na njezinom putu za modernizaciju. Ta zemlja treba reformirati politički i ekonomski model na solidnim temeljima i treba pomoći Kubancima tamo gdje svi uživaju iste slobode, i ista prava. Hvala. Time zaključujem ovu točku dnevnog reda i prije rasprave o Haitiju e, imam objavu da je predsjednik kluba e, zastupnika EPP-a e dobio sljedeće zaključke. Gospodin Dan Stefan Motran u odboru za okolišna pitanja, javno zdravlje i sigurnost hrane zauzima poziciju gospodina Kristijana Silvuje Busoja. Gospodin Kristijan Silvuje Busoj u odboru za industriju, istraživanje i energiju preuzima e, e, mjesto gospođe Adine Joane Valean. Ovi zaključci stupaju na snagu e, današnjim danom. Time prilazimo sljedećoj temi, to je Haiti. Podsjećam vas da zahtjev za spontanim javljanom i platnom karticom možete podnijeti elektroničkim putem i na uobičajen način. Time otvaram raspravu. Riječ dodjeljujem kolegi Stehovskom koji je jedan od autora. Izvolite. vaši paní předsedající, važena, paní Hvala. Draga visoka povjerenice, Haiti je dugo godina politički nestabilna zemlja. U toj zemlji vlada korupcija, krše se ljudska prava, pogibaju novinari. Radi se o zemlji gdje se osobne slobode ograničavaju. Smatram da Europska unija mora pokazati da može omogućiti dijalog između vlade i oporbe jer to je jedini način da se situacija u toj zemlji promijeni. Europska unija je nakon potresa pomogla obnoviti tu prelijepu zemlju. Međutim, moramo pomoći da se obnovi i politička ozračje u toj zemlji koje je jedno od najgorih na našem planetu. Postoji ogroman jaz između bogatih i siromašnih u toj zemlji, međutim to nije ono najgore. Ono što je najgore je nestabilnost i nepredvidivost. Uvijek e, osoba može iz političkih razloga postati žrtva nasilja i to je nešto što se u toj zemlji mora promijeniti. Zahvaljujem. Sljedeći autor e, ima riječ, to je kolega Urtasun. Jedna minuta. E, Najljepša hvala. Haiti je jedna od zemalja koja je zaboravljena u javnim raspravama. To je vrlo siromašna zemlja kojom vlada korupcija. Ono što se dogodilo posljednjih dana obvezuje nas da osudimo ovakvo nasilje. Sadašnji predsjednik koje prosvjednici optužuju za za korupciju nije nužno osoba koja će pomoći toj zemlji da napreduje. Treba normalizirati tu zemlju i mislim da Europska unija mora dalje pomagati s različitim instrumentima Haiti. U toj zemlji postoji puno institucionalnih poteškoća. Treba ćemo teško teško će biti podupirati te institucije. Trebamo imati institucije koje E, trebamo, mm, kojima trebamo, za koje trebamo nešto učiniti. U pet sekundi koje mi preostaju dopustite da zahvalim visokoj predstavnici na naporima koje je ulagala u posljednjih pet godina. Hvala lijepa. Sljedeće gospodin Čanecki ima riječ. Jedna minuta. E, ja również e, rozpocznę od podziękowań. Hvala. Na početku želim zahvaliti visokoj predstavnici na pet e, godina suradnje sa parlamentom, sa mnom osobno, u okviru naše politike prema istočnom susjedstvu i mislim da je ta suradnja bila vrlo učinkovita. Dame i gospodo, Haiti je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. To je zemlja koja je žrtva uzastopnih prirodnih katastrofa. Čitav svijet nastoji joj pomoći putem humanitarnih nastojanja, ali problem je u tome što ne možemo potpuno nadzirati tu humanitarnu pomoć tako da ona ne dolazi do najpotrebitijih. Trebamo dakle pratiti ono što se događa i kako se koristi taj novac koji šaljemo. Ja dolazim iz Poljske i naši vojnici su bili na Haiti još u 19. stoljeću, tako da je to i poseban razlog da pomažemo toj zemlji. Hvala lijepa. E, sljedeći autor, gospodin Zorinjo, jedna minuta. Hvala, gospođo visoka predstavnice. Ja na početku želim vam zahvaliti na izvrsno odrađenom poslu tijekom vašeg mandata. Političko i društveno stanje na Haitiju je neodrživo i prosjedi na ulicama jasno pokazuju da se narod buni protiv netransparentne uprave i neprihvatljive prakse što dovodi do osiromašenja naroda do iskorištavanja najranjivijih, nesigurnosti i padu kvalitete života većine stanovništva. Europska unija se založila za suradnju sa haitijanskim narodom u uspostavljanja demokracije i vladavine prava i to moramo stalno raditi. Rezolucija Europskog parlamenta o kojoj razgovaramo jača to stajalište osuđuje nasilno gušenje slobode govora Hajičana od strane vlasti u toj zemlji. Također trebamo kao međunarodna zajednica pojačati humanitarnu pomoć, no to neće imati dovoljnog učinka ako hajičanske vlasti ne zajamče odmah kao što je zatraženo uspostavu vladavine prava i slobode govora, ljudska prava i jako ne zadovolje opravdano očekivanja građana. Hvala lijepa. Kolega slijedi u raspravi jedan od autora, gospodin Urban Krespo. presidenta. haiti es el país hvala. haiti je jedna od najsiromašnijih zemalja južne amerike i podlegao je ogromnom dugu koji je nametnula elita koja puni džepove novcima koji su namijenjeni društvenim projektima, što znači da je narod u dubokom siromaštvu. Tisuće ljudi žive u siromaštvu. Prosvjedi protiv predsjednika deseci ubojstva koje je počinila policija koja je E, također povezana i sa optužbama za e, krvoprolića i seksualno nasilje. Mi moramo osuditi nasilje nad Hajičanima, a međunarodna šutnja, e, ako se ona nastavi, je suučesnik. Tražimo također stajanje na kraj neoliberističkim politikama kako bi Haiti mogao imati dostojanstvenu budućnost. Gospođo Mogherini, nadam se da nam nećete nadostajati u sljedećem sazivu i u sljedećoj komisiji. Hvala. Završavamo sada e, javljanje u ime autora rezolucije. Dakle, riječima sada gospođa Joveva kao posljednja. Hvala. Haiti je jedna od najsiromašnijih država koja e, živi u nejednakosti i u nedostatku gospodarskog rasta. Došlo je do stigmatizacije državljana, modernog ropstva, iskorištavanje djece i tome se pridodaju još i prirodne katastrofe. Haiti sve više zapada u kaos. To je doista humanitarna katastrofa. Imamo prosvjede sa barikadama, nema struje, nema djelatne vlade nema pristupa humanitarnoj pomoći i pojašava se nasilje. To također potkopava i temeljna prava ljudi. Nema hrane, nema lijekova, nema škola, nema sanitarnih usluga. Dakle, ja želim poslati poziv i svim stranama e, upućujem poziv da odustanu od nasilja i da stanu na kraj ovoj patnji naroda. Ne smijemo dopustiti daljnje nasilje nad prosvjednicima i upućivanje prijetnje prijetnje, prijetnje novinarima. Haiti moramo odmah omogućiti konkretnu pomoć. Prelazimo sada na daljnju raspravu u ime klubova. Gospodin Kelly u ime Pučana. Imate jednu minutu, izvolite. Žao mi je što to moram reći, ali Haiti možemo opisati vjerojatno kao jednu od najnemoralnijih država na svijetu, zato jer je tamo nemoralnost vlada. Samo pogledajte popis, raširana korupcija, nelegalne policijske snage, nema vlade, nema parlamenta od iduće godine, zostavljanje i napadi na novinare, ubojstva, silovanja, diskriminacija protiv žena, LGBTI osoba dječja pornografija, incest, kao razlozi za odbijanje državljanstva, nasilje nad starijima i ono što je možda najgore, djeca koja nisu u stanju ići u školu. Pa mislim da bismo barem mogli nastojati izvršiti pritisak na hajičansku vladu i e, da se da prilika mladima da odu u školu jer nema napretka bez školovanja. Hvala lijepo kolega. Nastavljamo sa kolegicom Gil e, u ime socijalista i demokrata. Hvala gospođo predsjedateljice, visoka predstavnice, kao što smo već čuli, Haiti je zemlja koja je gotovo na rubu sloma. Gospodarske poteškoće su dovele do nasilnih prosvjeta, do pucanja sa desecima mrtvih e, od ruke policije, a mnogi su ranjeni. Nasilje je dovelo do toga da djeca ne idu u školu i da se ljudi moraju boriti kako bi došli do hrane, lijekova, vode i goriva. Zdravstvo ima mnoge manjkove, nema dovoljno struje, nema goriva i nije se u mogućnosti doći do ljudi kojima je potrebno liječenje. Dakle, trebamo uložiti pravi napor e, u iznalaženje uključivog rješenja za sadašnju situaciju, naročito moramo riješiti pitanje korupcije. Haiti je partner u okviru AKP-a i trebamo osigurati njegov održiv razvoj što je ključno ako želimo riješiti problem klimatskih promjena, korupcije i kaosa. Visoka predstavnice, kojim se instrumentima služite budući da imamo na stotine milijuna eura koje isplaćujemo putem EDF-a kako bismo zatražili političko rješenje i ublažili patnju naroda Haitija. I na kraju želim vam sve najbolje u budućoj karijeri i hvala vam na svemu što ste učinili. Hvala lijepa. Nastavljamo dalje sa raspravom. Riječima kolegica Rodriguez Ramos u ime kluba Renew Europe. stalna humanitarna kriza u Haitiju koji se još nije oporavio od prirodnih katastrofa vlada i zdravstvena i politička kriza. Riječ je o jednoj od najsiromašnijih zemalja na svijetu gdje je vlada i nejednakost, nesigurnost i nažalost korupcija. 38 tisuća ljudi je nestalo nakon nedavnijeg potresa, a također e, Haiti proživljava i vrlo zabrinjavajuće epizode nasilja zbog prosvjeda protiv vlade i zbog nedostatka osnovnih e, namirnica. Više od 40 e, osoba je prema un stradalo u ovakvim prosvjedima. Riječ je i tu i o tri obijena novinara koji su sudjelovali u prosvjedima. Trebamo raditi na obustavljanju nasilja i na jednom političkom rješenju koje će donijeti i pravedni i transparentni izbori. Naravno, trebamo zatražiti humanitarnu pomoć u jednoj zemlji u kojoj 40% stanovništva ovisi o međunarodnoj pomoći u obliku hrane. Hvala i sve najbolje za budućnost, gospođo povjerenice. Hvala. E, riječ ima gospođa Adinolfi e, u ime neovisnih zastupnika. Hvala, gospođo predsjedateljice, poštovane kolege. Pakao postoji i nalazi se na Haitiju. Korupcija, nasilje, siromaštvo su sada već normalna situacija za Haitijane, a to je zemlja gdje se ljudska prava gaze neprestano. Ne možemo to promatrati prekriženih ruku. Na Haitiju postoji još uvijek ropstvo i tisuće djece se svake godine prodaje kao u kuće pazitelji na umijućenim obiteljima. Također, na stotine žena je silovano, ne mogu niti e, pobaciti i također postoji nejednakost u očima zakona. U Haiti se ako odete u prosvjete, nećete se vratiti kući prečesto. Prema e, UNHCR-u, tijekom e, prosvjeda u rujnu i listopadu izgubilo je živote najmanje 42 ljudi, a već od 80 ih je ranjeno. Popis je dugačak, ali mislim da je ovo dovoljno, ono što smo čuli danas, kako bismo si postavili jedno jednostavno pitanje. Zašto sve to dopuštamo? Hvala gospođo predsjedateljice i pozdravljam eh, gospođu Mogherini, visoku predstavnicu i želim joj mnogo uspjeha za budućnost. Hvala. Hvala lijepa. Budući da gospodin eh, Castaldo nije ovdje, Aha, ne, evo ga pristiže. Izvolite, molim vas, požurite, čekamo vas. Just take a mic. Yes.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 pa, a sada dolazimo do postupka spontanog javljanja za riječ. pospišil, I couldn't read it. Gospodin Pospišil. oprostite, nisam to mogla jasno pročitati. Hvala vam lijepo, shvatio sam da se radi o meni. Dakle, sasvim kratko podržao bih ovu rezoluciju o Haitiju. Tijekom proteklog izbornog razdoblja neprekidno smo govorili o vrlo složenoj političkoj, socijalnoj, gospodarskoj situaciji u ovoj vrlo siromašnoj zemlji. U posljednje vrijeme došlo je do povećanja napetosti, prosvjeda, socijalna situacija dakle vrlo loša i imamo mnogo ljudi koji su ispod granice siromaštva. Također dolazi do ropstva djece i doista zabrinjavajućih pitanja. Ovisit će o novoj komisiji, novoj visokoj predstavnici da pokuša nastaviti dijalog s ovom zemljom koji bi barem mogao dovesti do toga da prosvjednici mogu izjasniti svoja stajališta bez progona. A tada sa vladom Haiti možemo raspravljati o tome kako poboljšati situaciju najsiromašnijih u zemlji. Ne bismo trebali okretati glavu činjenici da Haiti treba prepoznati da ljudska prava ipak imaju barem određenu vrijednost. Hvala. Zahvaljujem. Onda prvo gospođa Šourova, zatim e, gospodin e, koji je sljedeći, izvolite. Pa Mogherini. Constat că mandatul domniei sale au fost atât... Hvala, čestitao bih e, gospođi Mogherini imala je toliko požara koje je morala ugasiti tijekom svog je funkcije. Bilo je tu doista niz kršenja ljudskih prava i nadam se da će nastaviti raditi tim putem. No krajnji je trenutak da ovaj parlament, kao i mi, zastupnici koji su europljani izabrali, pronađemo međunarodni i transparentan način da pratimo pitanja ljudskih prava i one koji ih krše privedemo pravdi. 21. stoljeće, stoljeće ljudskih prava i nadam se da ćemo zajednički pronaći rješenje. Još jednom čestitam i hvala na svemu što ste do sada napravili. Zastupnika Staldo. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Prosvjedi u Haitiju kojima se traži ostavka predsjednika traju još od srpnja. Pobuna stanovnika je počela odmah nakon što su ukinute, ukinuti poticaj na e, gorivo. A to su uvjeti koje je postavio Međunarodni monetarni fond kako bi e, potaknuo oboravak u e, zemlji. Naravno, te su posljedice, posljedice takvog poteza su bile katastrofalne. No, to, to smo mogli i predvidjeti. E, Haiti je najsiromašnija zemlja na zapadnoj hemisferi. E, ovak, ukidanje ovih poticaja nije bilo e, kompenzirano drugim mjerama kojima bi se pomoglo siromašnom stanovništvu. Predsjednik za sada nema namjeru dati ostavku niti neoliberalne politike koje trenutačno vodi. Osim toga ima podršku SAD-a. Dragi kolege, došao je trenutak da promijenimo našu politiku i da eh, osiguramo pravdu za naše prijatelje s Haitija. Hvala Hvala zastupnik Děkuji, obra... Hvala. Za početak bih spomenuo sliku hajčanskog senatora koji puca u zrak ispred mnoštva. To pokazuje koliki je kontrast između potpunog siromaštva na Haitiju i svijeta bogatih. Za mene, ono što je važno je osuditi takve aktivnosti, prosvjedi, nasilje je usmjereno protiv predsjednika i korumpirane vlade i to zbog sve većih cijena hrane i goriva, a ovu jesen su radikalno eskalirali. Haiti je zemlja u kojoj se ubijaju novinari i što se tiče indeksa zaštita novinara i sloboda tiska vrlo su nisko, potrebno je s opozicijom započeti dijalog i to bi trebalo za nas biti ključno. Također treba istražiti korupciju unutar hajčanske vlade i usredotočiti se na temelju ljudska prava. Ljudi ondje nemaju pića, niti hrane i to je nešto čime se moramo pozabaviti. Ja visoko predstavnici želim sve najbolje u budućnosti i hvala što je do sada, na svemu što je do sada učinila. Hvala i onda prije nego što mogu još visoka predsjednici dati riječ za kraj, ima još riječ kolegica iz socijaldemokrata. Uh, thank you very much, President. Haiti... Hvala vam lijepo. Haiti je već dva mjeseca duboko u prosvjedima pokrenutim nedostacima goriva i koji su ubrzo postali nasilni i pretvorili se u kampanju protiv predsjednika. Prema UN-ovim statistikama preko i govornica se ispričava. Barem 42 osobe su ubijene, deseti su ranjeni tijekom ovih prosvjeda protiv vlade. Nasilje potiče daljnju nesigurnost u već osjetljivoj situaciji, siromaštvu, korupciji, nejednakosti. Preko jednog od tri Haičana trebaju hitnu pomoć kako bi ispunili svoje osnovne potrebe prehrambene, što znači da gotovo 3,7 milijuna ljudi gladuje. No, organizacije za pomoć teško pružaju pomoć onima koji su najpotrebitiji. Europska unija mora raditi s haičanskim tijelama vladi da pruže hitnu humanitarnu pomoć još jedan užasavajući čin nasilja tijekom ovih nemira je bilo nasilje protiv žena u državnim zatvorima gdje ih se pritvara u istim čelijama kao i muškarcima i podvrgava silovanjem. U Europskom parlamentu označavamo 16 dana aktivnosti kako bi se privelo kraju rodno uvjetovano nasilje, tako da nemojmo zaboraviti ove ranjive zemlje u jednoj od najsiromašnijih zemalja svijeta. Hvala vam gospođo kolegice. A za kraj rasprave riječ sada dobiva visoka predstavnica. Izvolite gospođo Mogherini imate riječ. The poorest country Najsiromašnija zemlja u Sjevernoj i Južnoj Americi je paralizirala krizom koja je kako politička, tako i socioekonomska. Veliki dijelovi na, stanovništva prosvjeduju protiv načina na koji se zemljom upravlja, osobito protiv korupcije i slučajeva pogrešne administracije. Mladi aktivisti su predvodnici tih prosvjeta, no poljoprivrednici i drugi su se pridružili i nakon godina ekonomske krize zemlja se suočava i s ustavnom krizom bez vlade i parlamentarnog saziva. Prosvjedi su započeli, kao što su neke dva već spomenuli, zbog nedostataka goriva tijekom ljeta, a sada su paralizirali zemlju. Poslovi, bolnice, škole, vladne institucije često su zatvorene, transport diljem zemlje postao vrlo složen, uključujući i za humanitarnu pomoć i zemlja je zapravo zaustavljena politički stavi su sve radikalni, humanitarna kriza se pogrešava, a s to vezano nasilje je sve prisutnije. Mi neprekidno pratimo ovu krizu, koordiniramo sa drugim zemljama i institucijama i potičemo tijela vlasti da provode temeljite i učinkovite istrage zločina. Vlast mora pokazati sposobnost da mirno provodi zakone, a nasilje se mora izbjeći pod svakom uvjetima. Dakle, ranije ovaj mjesec također smo tražili da svi dionici <clears throat> se okrenu nacionalnom dijalogu kako bi pronašli konsenzualna rješenja za trenutnu krizu koja je politička i ekonomska i humanitarna. Također bih podsjetila da Europska unija se koordinira druge države članice i donatora kako bi se pružila hitna pomoć unutar zemlje jer je humanitarna situacija dramatična. No, situacija je očito neodrživa, ne radi se tu samo o humanitarnoj pomoći, već političkom procesu koji može stvoriti uvjete da međunarodna zajednica podrži zemlju i njen dugoročni razvoj. I na kraju, Dopustite da na kraju govorim svojim jezikom, što sam često i govorila u ovom sazivu. Hvala vam svima na odličnoj suradnji u proteklih pet godina. Na početku ovog parlamentarnog saziva i u ovim posljednjim mjesecima. Hvala svim eurozastupnicama koji su sjedili u ovim klupama u proteklih pet godina. Ja sam oduvijek shvaćala koliko je važna uloga Europskog parlamenta i smatram da je rad parlamenta bitan ne samo za europsku demokraciju, već i za sve ono što radimo na promicanju mira, sigurnosti te e, vanjsku politiku koja se temelji na suradnji. A to je posebice bitno danas. E, najtoplije zahvaljujem svim zastupnicima, predsjedniku, potpredsjednicima, svim političkim klubama i dvije komisije s kojima sam imala priliku surađivati, to jest dva odbora s kojima sam najviše surađivala, odbor za vanjske poslove te odbor e, za e, razvoj. Hvala vam svima na pomoći i podršci u svim ovim godinama. Gospođo Mogherini, visoka predstavnice, mislim da govorim i u ime cijelog ovog doma kada vam se mogu zahvaliti na vašoj suradnji s parlamentom, ali isto tako i sa pojedinim odborima, ali isto tako i na eh, za vaš osobni angažman za Europsku uniju, za tu ideju suradnje na razini multilateralnih institucija. Hvala vam lijepa na ovom radu i na toj strasti koju ste pokazali. Hvala vam lijepa. Zum Abschluss za kraj ove rasprave smo zaprimili šest e, zahtjeva za rezolucijom. Tih šest e, zahtjeva možete vidjeti na internetskim stranicama Europskog parlamenta. S ovime završavam ovu raspravu i ja sada prekidam e, zasjedanje sve do glasanja u 11 i 30 minuta. Hvala vam lijepa.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 members please take the seat so we can proceed to the votes. We have a long vote. Dragi kolege, dugi je glasački popis pred nama, molim vas da polako zauzmete svoja mjesta. It will be. Okay. Good. Oh, yes. Dear members, I would like to welcome you, the representatives of 500 million Europeans. Žela bih pozdraviti predstavnike 500 milijuna europskih građana na današnji plenarno zasjedanje. Za početak bih jednu obavijest za sve imala u skladu sa 53. člankom uredbe Europske unije iz 2018 kroz 1725 Europskog parlamenta i vijeća 23.10.2018. Konferencija predsjednika na svojem sastanku 28.11.2019. nakon razmatranja odbora Libe usvojila zajedničko imenovanje parlamenta i vijeća gospodina Vojčeka Rafala Vjevjorskog kao europskog zaštitnika nadzornika za osobnih podataka. Predsjednik će ovaj ime, odluku o imenovanju potpisati zajedno sa trenutnim predsjednikom vijeća. A sada možemo preći na glasanja. Gospodine Weber, željeli ste pitanje poslovnika? predsjednice, poštovani zastupnici. Europska unija ne može biti tiha u kontekstu događaja na Malti vezano uz trenutne istrage oko ubojstva novinarke Dafne Caruana Galicije, a svakako to ne smije učiniti ovaj parlament, čija dvorana za tisak nosi njeno ime. Danas je došlo do otkaza predstavnika ureda Muskata zbog razvoja događaja. Ljudi koji su uključeni u aktivnosti kojima se novinarka Daphne Licija bavila, su bili zaštićeni i to je činio predsjednik Muskat i istodobno radeći na uštrb onih koji su pokušavali razotkriti situaciju. To ima posljedice za cijeli europski projekt i smatram da ovaj parlament treba malteškim tijelima vlasti ukazati na to da ubojstva novinara uz jasne političke veze mora isto tako povući i jasne političke posljedice. Naš parlament je glasno podigao glas u ime slobode tiska, vladavine prava, naspram nekoliko vlada u Europi, a danas je trenutak da se to učini u smjeru Malte i učinimo to svi zajedno. Jerače Garcia Perez, izvolite. Hvala vam, predsjedavajuća. Socijalisti i demokrati su oduvijek bili i bit će na strani vladavine prava. Ne biramo uz čije ćemo stranu stati kako nam to u nekom trenutku odgovara. I zato želim reći nešto vrlo jasno. Vladavina prava funkcionira kada se E, zadržavaju osumnjičeni i kada se pokreću kazneni postupci. I upravo je to ono što se dogodilo prošli tjedan na Malti. Jedan je osumnjičenik u zatvoru i pokrenut je kazneni postupak. Ovaj parlament smatram da treba poštivati kaznene postupke i ne uplitati se u njih. Želim pojasniti da je ovaj klub uvijek na strani istine i pravde a svi bi ostali trebali shvatiti da ne možete birati kada ćete stati na čiju stranu. Molim vas, ne, neću šutjeti. Možda to sigurno, možda to nekome smeta to da ja ovdje nešto objašnjavam, ali činjenica je da pravdu i istinu ne možete birati. Moramo uvijek biti na toj strani. I mi smo mi uvijek stojimo iza svojih riječi. Evo, ovdje sam rekla jednu stvar. Nadam se da ćete u sljedećih pet godina uvijek biti na strani vladavine prava u kojoj god zemlji, o kojoj god vladi da je riječ. Sada bismo mogli nastaviti sa glasanjem. Molim vas umetnite glasačke kartice i pripremite se. Imate li pitanje poslovnika? Yeah. President, uh, I Predsjednica ih želio jasno reći da je ključno vezno situaciju u Malti da ovaj parlament pošalje hitnu misiju kako bi se utvrdili činjenice i zahvaljujem predsjedniku Weberu na njegovom radu. Hvala vam lijepo, to nije pitanje o pridržavanju poslovnika. Journalism. And this parliament has never taken side in politics but search Ovaj parlament je uvijek tražio, inzistirao na pravdi za Daphne Caruana Galici i to je ono čemu se ovdje zapravo radi. Hvala vam lijepo, sada ćemo nastaviti sa glasanjem. Dakle, Ukoliko bilo kakve pitanja pridržavanja poslovnika imate, možete ih podnijeti, ali sad bih voljela da nastavimo sa glasanjem. Imate li pitanja o pridržavanju poslovnika? Ovo će biti posljednje jer imamo doista dug glasački popis danas. Kratko, molim vas. Bit ću vrlo kratka, govorim kao predsjednica grupe za praćenje pridržavanja vladavine prava i moram reći da smo se jutro sastali i planiramo posjetiti Maltu, ali tu neće biti nikakvog političkog uplitanja, zauzimanja stvara, ni strana, niti uplitanja u političke postupke i istrage, ali pobrinut ćemo se da Europski parlament održi pritisak kako bi se na kraju došlo do pravde i istine i u tom duhu odlučit ćemo gdje i kako posjetiti Maltu. Hvala vam lijepo. Dakle, glasanje. Dakle, prvi zajednički prijedlog slobo, stanje slobode u Alžiru, rezolucija četiri politička klupa, prvi amandman, poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman dva, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 3, pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Glasamo cijelokupne rezolucije dizanjem ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Sljedeća točka dnevnog reda je Kuba, slučaj Jose Daniela Ferre. Prvi stavak izvornog teksta poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Glasit ćemo o cjelokupnoj rezoluciji poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Sljedeća točka dnevnog reda Haiti, zajednički predlog rezolucije pet klubova zastupnika, glasamo o cjelokupnoj rezoluciji dizanjem ruku. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće Lange, sporazum između Europske unije i SAD-a, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Sljedeća točka, rezolucija koja prati sporazum Europske unije i SAD-a, izvješće Lange također. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2 za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. Amandman 3. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Poimenično glasanje, dakle. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Četvrti amandman poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Rezolucija cijelokupnim dizanjem ruku. Tko je za? Ispričava se govornica poimenično. Gumbićem glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Rezolucija je usvojena. Stanje u Boliviji. Zajednički prijedlog rezolucije četiri kluba zastupnika. Prvi amandman poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 2 poimenično glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 3 poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 9, dizanjem ruku, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 4, poimenično, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 5, dizanjem ruku, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 7D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 10. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Cijela rezolucija poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na klimatsku i ekološku krizu. Amandman 10. Pitanje pridržavanja poslovnika. Izvolite. Mikrofon trebamo. Hvala vam lijepo, samo kratko. Mm, što se tiče uredbi 132.2 poslovnika, naime u ponedjeljak na večer imali smo raspravu o klimatskoj i ekološkoj krizi i raspravljali smo o terminima urgency i emergency, gdje su neki dakle predložili se emergency pretvori u urgency, i rekli bismo da bi ovi amandmani trebali biti pri, proglašeni neprihvatljivima. Dobro, naslov rasprave može biti drugačiji od naslova rezolucije, tako da možemo nastaviti. Amandman 10, dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Amandman 10 i glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Amandman 7. U dva dijela prvi dio poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Drugi dio glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Amandman 11. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 9. Glasanje je otvoreno. Ispričava se govornica dizanjem ruku tko je za protiv, suzdržani, odbijeno. Dobro, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio poimenično. Provjerit ćemo elektronički deveti amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Dobro, vraćamo se izvornom tekstu, dva dijela, prvi dio poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Second Drugi dio, dizanjem ruku, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amendment 16 Amandman šesnaest u dva dijela. Prvim prvi dio glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Drugi dio. A drugi dio se ne razmatra. Amandman broj petnaest. Glasamo poimenično, glasanje je otvoreno. Amandman 15. Glasanje je otvoreno. Glasamo poimenično. Dobro, evo sve funkcionira. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Idemo sada na prvotni tekst u četiri dijela. Prvi dio glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Idemo onda na drugi dio. Glasamo u poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Treći dio glasamo u poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Četvrti dio. Glasanje je otvoreno. Glasamo pojamenično. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 17 u dva dijela. Prvi dio. Glasamo pojmenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se drugi dio. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 1. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 2. Glasamo poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 3 glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 18 glasamo poimenično.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 Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada ćemo glasati za cijelu rezoluciju. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje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 Hvala vam. E, molim vas, trebali bismo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. have A sada glasamo o prijedlozi, e, prijedlogu rezolucija odbora za zaštitu okoliša. Gospođo Višnjevska, ne, pardon, gospođa Dali, izvolite. Hvala vam. Prema članku 139 moram reći sljedeće. Mi smo podnijeli amandman zajedno s nekim drugim klubovima, no budući da smo odgovorni prema ovom domu, e, bit ćemo suzdržani. Riječ je o amandmanu 11. Tu se govori o klimatskoj krizi i to smo odlučili učiniti zato što smo nakon jučerašnjeg sastanka shvatili da postoje e, klubovi koji su spremni ugroziti cijelu rezoluciju o kopu samo zbog tog amandmana a mi doista to ne želimo. Ne želimo ugroziti tu rezoluciju. Želimo da ovaj parlament bude ujedinjen zajedno sa pučanima i ostalim političkim klubovima te da donesemo snažnu rezoluciju o, e, konferenciji UN o klimatskim promjenama 25. E, hvala vam, a sada gospođa Višnjevska se također javila za riječ. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ja povlačim svoju potporu i potporu e, kluba konzervativaca ovoj rezoluciji o klimatskim promjenama. Mi smo protiv toga da se ubrzaju rokovi za ostvarenje ciljeva zbog toga što već imamo ciljeve za 2035. a i zbog toga što većina u ovom parlamentu želi dati zeleno svjetlo nuklearnoj energiji. To će biti i tekako štetno za europsko gospodarstvo i mm, to se zapravo, to nije dogovoreno s drugim zemljama članicama. U redu, e, hvala vam. Krećemo sada znači s glasanjem o prijedlogu rezolucije konferencije UN o klimatskim promjenama, e, amandman 11, glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Odbijen amandman. Amandman 51. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stoga idemo na izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio glasamo podizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 52 glasamo poimenično i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se stavak 9, izvorni tekst u tri dijela. Glasamo poimenično u prvom dijelu. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se drugi dio podizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći dio. Tko je za?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 Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 45. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 53 u dva dijela. Prvi dio glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Drugi dio. Dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim amandman 1. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 19. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. E, glasanje je zatvoreno. Odbija se. I sada idemo na izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Idemo sada na amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim amandman 2. Glasamo poimenično. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 20 glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Izvorni tekst. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Molim vas podignite ruke protiv, suzdržani, provjera. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 26 u dva dijela. Prvi dio glasamo e, Mm, poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se drugi dio. Glasamo podizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 27. prvotni tekst glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje usvaja se. Stavak 28 u dva dijela. Prvi dio podizanjem ruku. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. I sada idemo na izvorni tekst. Tko je za? Protiv, Suzdržani? Odbija se. Provjera. Moramo provjeriti. Dakle, provjerit ćemo izvorni tekst. Zatvaram glasanje. Izvorni tekst. Glasamo poimenično, stavak 33. E, glasanje je Otvoreno. E, glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 56. Tko je za? Molim vas stignete ruke. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 57. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 58. osam glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 59. Glasanjem, dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 46. Tko je za? Dignite ruke. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 22. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. E, glasanje je zatvoreno. Amandman 60. Molim vas podignite ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Provjera. Amandman 60 ćemo provjeriti. Glasanje je zatvoreno. Amandman je usvojen. Amandman 61. Glasamo podizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 37. Podizanjem ruku. Glasamo podizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo amandman 37. Odbijen je. Dakle, sada imamo izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Podizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim amandman 62. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 3 u dva dijela. Prvi dio glasamo poimenično, glasanje je otvoreno. E, glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 10 i 63 se ne razmatraju. I idemo na amandman 4. Glasamo poimenično. E, glasanje je otvoreno. Stavak 52. Amandman 4. poimenično glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 64. amandman. Tko je za? Dizanjem ruke. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjera se traži. Provjera. U redu provjerit ćemo. Otvaram glasanje. otvaram glasanje. I ipak odbija se. 65. amandman. Tko je za? Dizanjem ruke. Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda idući dio se ne razmatra i prelazimo na 23. amandman. Tko je za? Dakle, dizanjem ruke. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 47. amandman, pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Zatim prelazimo na stavak 54. izvorni tekst. Dizanjem ruke tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. amandman. Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda se ovo ne razmatra. Sljedeće. Zatim prelazimo na 58. stavak, Izvoni tekst u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Dignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Provjera. 58. stavak, prvi dio provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Dizanjem ruke. Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 48. amandman pojmenično glasanje. Tražite provjeru drugog dijela opet? U redu. 58. stavak eh, prema pravilama svako ima to pravo. Dakle, drugi dio stavka 58. Otvaram glasanje. Izvolite. 58. stavak, drugi dio. To je ta provjera. Glasanje je završeno. Odbija se. 48. amandman. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 66. amandman. Tko je za? Dignite ruku je protiv? Tko je suzdržan? I sada bih ja to provjerila. Molim vas, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Sada prelazimo na izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Dizanjem ruke. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Treći dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 64. stavak. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 24. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. 24. amandmana. Provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 25. Peti amandman u dva dijela. Prvi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 67. amandman poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje i sad zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 12 i 26 u dva dijela. Prvi dio, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 49. amandman. Tko je za? Dignite ruku. Tko je za 49. amandman? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. I onda prelazimo na izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 13. i 27. pomeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. I onda prelazimo na izvorni tekst. Tko je za? Dignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 14. i 28. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. i 29. amandman. Tko je za? Predsjedateljica se ispričava. Dakle, još jednom. 15. i 29. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 16. i 30. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31d. Poimeničnim glasanjem otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Šesti amandman po glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Deveti amandman po glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 32. Pomeničnim glasanjem. Zatvaram glasanje. Odbija se. A sada je izvorni tekst koji se ne razmatra i toga prelazimo na 69. stavak na 34. amandman. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani?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 Zatim prelazimo na 18. i 35. amandman u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Tražili ste provjeru? Pitanje u vezi s poslovnikom, gospodin Tarabela. Izvolite, imate riječ. Ne želim još produljiti trajanje plenog zasjedanja, ali htio sam izneti jedan prijedlog za veću udobnost naših posjetitelja. Imamo veliku posjetiteljsku skupinu sada i mnogo ljudi. Kada e, sjede, onda mogu razumjeti sve što se događa, ali kad je glasanje, onda samo oni koji su na suprotnoj strani od zaslona mogu vidjeti i pratiti glasanje. Ja predlažem da instaliramo ekrane na drugoj strani dvorane kako bi oni koji su dakle iza vas mogli pratiti glasanje. Hvala vam lijepa na tom komentaru. To ćemo razmotriti. 18. i 35. amandman. 18. i 35. amandman u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio. Provjera. Provjera prvog dijela. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 68. amandman. Provjeru. U redu, provjera drugog dijela. Provera drugog dijela, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 68. amandman u dva dijela pojmeničnim glasanjem za prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio dizanjem ruke. Tko je za? Tko je za drugi dio? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Zatim prelazimo na 69. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 36. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 36. amandman. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim se 50. amandman ne razmatra i stoga onda prelazimo na 70. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Ova glasanja nisu jasna. Mala razlika između glasova. U redu glasanje je završeno. Usvaja se. Ovo nije uopće bila mala razlika. Sada prelazimo na amandman 7D. Tko je za? Na amandman 70. A, taj smo već obavili. Ispričavam se. 7D. Amandman 7D. Ispričavam se, ne vidim dobro na ovom papiru, izgledalo mi je kao da piše 70. Znači, amandman 7D, poimenično glasanje. Otvaram glasanje, evo ovo je sada točno. I glasanje je završeno. Odbija se. Sada prelazimo na 8D. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Sada prelazimo na stavak 77. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se drugi dio, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Provjera drugog dijela 77. stavka. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 78. stavak, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Drugi dio pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 80. stavak izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio, Diznem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio pomeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. se drugi stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za, dakle dizanjem ruke. Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje.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 Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 116. stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio pojmeničnog glasanja. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim prelazimo na 118. stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. 39. amandman, provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 40. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 41. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava 1. Tko je za? Uvodna izjava i. Predsjedateljica se ispričava. Još moram to naučiti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava K. Pojmaničnim glasanjem otvaram glasanje. Glasanje se zatvara. Usvaja se. Uvodna izjava L. Amandman 42. u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Provjera. 42. amandman, prvi dio. Elektronička provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada glasanje o rezoluciji u cijelosti, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. And now we go to the next item on the agenda. It's I sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, to je Istanbulska konvencija. Prvo glasanje tiče se e, zahtjeva za rezolucijom u ime kluba ECR, to je poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Istanbulska konvencija, zahtjev za rezolucijom u ime ECR-a, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Zatim prelazimo na amandman prvi, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Četvrti amandman, pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedmi stavak izvorni tekst pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći amandman, pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se drugi amandman, pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno i glasanje sada zatvaramo. Odbija se. I sada ovo izjava L, izvorni tekst, pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno, usvaja se. Sada glasamo rezoluciju u cijelosti, poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su nedavni postupci Ruske federacije protiv litovskih sudaca, zajednički prijedlog pet klubova zastupnika, cjelokupna rezolucija poizmenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Sljedeća točka dnevnog reda. Dakle, pitanje arbus Airbusa, šesti amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Članak 6. izborni tekst u dva dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani. Usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 7. ni tekst, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 11 poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 7 za, protiv, Suzdržani odbijeno. Amandman 3 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. Amandman 8 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. Amandman 9 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. Amandman 10 poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Cijelokupna rezolucija rukama. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Kriza žalbenog tijela VTO-a. Prijedlozi rezolucija odbora INTA. Drugi amandman. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amendman 1. Dizanjem ruku tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Cijelokupna rezolucija, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno usvojeno. Posljednja točka, predlog rezolucije aktualnih pregovora između EU-a i AKP-a. Stavak 17. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 1 za protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo elektronički. Amandman prvi. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 2 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Dizanjem ruku. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Drugi dio za. Provjerit ćemo elektronički prvi dio. Amandman 2, prvi dio, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 5. Za. S obzirom da je prvi dio odbijen, drugi dio se ne razmatra, prelazimo odmah na amandman peti. Amandman peti, tko je za? Protiv. Suzdržani? Odbijeno. Izvorni tekst poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Uvodna odredba E. Dizanjem ruku. Amandman 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 4. Za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Cijelokupna rezolucija. Tko je za? Protiv suzdržani, usvojeno. Hvala puno svima. Hvala na podršci. minutes. Imamo par minuta prije nego što nastavimo s obrazloženjem glasanja. Molim sve da što je prije moguće napustite vječnicu.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have very little time left and a lot of people Nastavimo jer je malo vremena pred nama, mnogo ljudi želi uzeti reč za obrazloženje glasanja. Molim vas da napustite vječnicu ukoliko se niste javili za obrazloženja glasanja vas da nastavite svoje razgovore ispred vječnice. Hvala. I fotografije možemo ispred odraditi. Za početak obrazloženje glasanja juč, od jučer. Zatim ćemo prijeći na današnja Moram vas obavijestiti da smo zaprimili puno uspjenih obrazloženja, glasanja, pa moramo biti brzi jer u 14 sati moramo napustiti vječnicu. Dakle, sve vas molim da se držite jedne minute dodijeljene za govorenje. Sva preostala obrazloženja glasanja mogu se podnijeti pismenim putem. Prije svega, izbor komisije, obrazloženje glasanja, zastupnik Huk iz klub zastupnika Renew. Izvolite. Komisija je odgovorna parlamentu, što je ključno za nju. Glasili smo kandidatima koje su izabrane vlade svi država članica predložile, a sada smo ih izabrali. I ova nova komisija se mora prihvatiti posla jer izvan ovih zidova ljudima je potrebna pomoć, ljudi se suočavaju sa opasnostima od klimatskih promjena, <clears throat> sa nesigurnosti sve većih promjena gospodarstava, osjećaju se nedostatno opunomoćeni vlastitim životima. Posao komisije da svima daju dobar temelj da se radi na dolazećih pet godina s nadom, a ne strahom. Ukoliko Velika Britanija počini tu svoju grešku i napusti Europsku uniju i odustane od našeg glasa u Europi, odluke koje će se ovdje donositi će i dalje oblikovati budućnost e, Velike Britanije. Ja sam glasao za ovu komisiju kao britanski zastupnik jer očekujem da će Brexit biti prekinut i da će ova biti komisija svih europskih građana. Hvala lijepo zastupnik Zahradil. Ime je cara, izvolite. Hvala vam. Nažalost, Europska unija je označena klimatskom histerijom koja je daleko od racionalnog razmišljanja, a to je također ostavilo utjecaja na radni program nove Europske komisije. Ne mogu se slažiti s ciljevima komisije što se tiče borbe protiv klimatskih promjena. To je, to je nerealno neodrživo i čak opasno za pojedinačno gospodarstvo. Utjecat će i na, utjecat i na ekonomska struktura i na zapošljavanje i na mješavinu energenata koji se koriste. Iz tog razloga nisam mogao podržati Europsku komisiju. Hvala u ime cara zastupnika Vresionova. Jučer nisam svojim glasom podržala Europsku komisiju zbog radnog programa jer se radi o jednom utopijskom programu koji će značajno dovesti u pitanje konkurentnost država članica Europske unije. Lako je uključivati različite aktivističke ciljeve, no nije lako doći do tih ciljeva. Rezultat će biti uništenje europske industrije, povećanje cijene energenata i povećanje nezadovoljstva građana. Industrija će se zatvoriti, a tržni udio će preuzeti kineske, američke ili druga poduzeća bez ikakve kontrole. Ta zelena rezolucija će biti nešto što će plaćati naši građani svojim porezima, a utjecaj na svjetsku klimu će biti nikakav, jer Europska unija je onako jedina koja poduzima ikakve korake. Zastupnik Palmer. Hvala, čestitam novoj komisiji na jučerašnjem izboru, no ne pravim se da proces tijekom proteklih nekoliko mjeseci bio savršen, naime nije. No važno je da je tu sada uključena je prilika da članovi ovog doma se predomisle. Glasali smo u lipnju o imenovanju kandidatice za predsjednika von der Leyen. Zatim smo imali nekoliko tjedana razmotriti detalje predloženog radnog programa, dovesti u pitanje kandidate za komisiju i jučer smo ponovno glasali na nečem što je zapravo bilo samo potvrđivanje. Dakle, želi smo potvrditi svoju originalnu odluku iz srpnja i mislim da je ovakva mogućnost glasanja koje potvrđuje prethodno moglo biti važno načelo kako bi ljudi mogli razmotriti svoje prethodne odluke i koje bi se mogle promijeniti i na druge teme. Zastupnik Henan, ECR. Hvala ja sam bio suzdržan zbog toga što uskoro to neće biti imati nikakve veze s Velikom Britanijom. No da, ostanem u Europskoj uniji, imao bih mnogo za reći o pojedinačnim mm, prednostima ili manama pojedinih kandidata. Svako bih imao mnogo za reći o samom procesu imenovanja, e, koncentraciji zakonodavne izvrsne moći u ruke, rukama 28 službenika koji su imuni što se tiče glasanja i ne e, džanjivi što se tiče javnog mnjenja. No, na svu sreću, to uskoro neće biti naš problem, pa vam želim svu sreću i umjesto da budem težak, da budemo težak član ove zajednice, uskoro ću vam biti dobar susjed. Hvala, sretno i doviđenja. Zastupnik Lebreton. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Ja sam glasao protiv nove Europske komisije pod gospođom von der Leyen zato što mislim da će to pogoršati situaciju Francuske u tri važna područja. Kao prvo, ona je za organizaciju migracije u Europi, a mi očekujemo nešto drugo. Mi odlučujemo da ćemo se odlično e, buniti protiv ove migranske e, boriti protiv migrantske poplave. Zatim želi još i više europskih integracija, a na europskim izborima su Ehm, Francuzi izabrali eh, jednu stranku, eh, Rassemblement National, koji je za veću francusku suverenost. Isto tako hoće više trgovinu, više eh, globalizacije što je uništilo našu poljoprivredu. I postoji jako puno tužnih primjera za to. Zbog toga sam ja odlučena o tome da ću se oduprijeti komisiji von der Leyen tijekom cijelog svog mandata. Hvala zastupnica Fox. U ime Glasala sam protiv prijedloga nove komisije zbog toga što ona nije odgovorna glasačima niti u jednoj od europskih zemalja podkopava nacionalni suverenitet i napade na svakog glasača. Na mnogi zapravo to promiču kao nešto što je krajnje desno i nacionalističko i ksenofobično i to je doista ružan način delegitimizacije glasača. Ja vjerujem u europsku solidarnost, a to znači poštovanje glasača svih europskih zemalja i potičem kolege demokrate u ovom domu da se ne pretvaraju da je ovaj dom dom demokracije, već samo pozornica, već da poštuju svoje birače koji ne mogu nikoga pozvati na odgovornost. Hvala lijepo. Hvala zastupnik Poliček EPP. Hvala vam lijepo. Ja sam glasao za komisiju i to iz nekoliko dobrih razloga. Prije svega, Europski parlament je ispunio svoju ulogu i par slabih kandidata je uklonjeno koji nisu riješili svoje financijske sukobe interesa ili slabosti u svojim dosadašnjem radu, to je sve važnije da bi komisija bila vjerodostojna. Tijekom svog programa Europska komisija mora također biti vjerodostojna na druge načine. Mora reagirati na trenutne promjene, ne smije njekati klimatske promjene. Isto tako mora poduzeti odgovarajuće racionalne mjere vezano uz digitalizaciju i druge razne važne teme, primjerice socijalna pravda i to su sve bili razlozi iz kojih sam ja glasao za ovu komisiju. Koja je uopće alternativa? alternativa, kaos još pola godine odgađanja, izgubili bismo cijelu godinu od ovog saziva i to je nešto što si jednostavno ne možemo priuštiti. Zastupnik Olegaš. Hvala vam, podržao sam ovu komisiju zbog toga što podržavam Green Deal. On nam je potreban kako bismo preživjeli. A, treba nam i ta socijalna orijentacija kako bismo mogli dostojanstveno živjeti. Podržavam isto tako i digitalizaciju, inovaciju i podršku našoj poljoprivredi i regijama moramo omogućiti jednake isplate za sve poljoprivrednike u svim zemljama, osobito baltičkim državama. Europska unija također mora biti predvodnik ne samo europskim zemljama, već i zemljama u susjedstvu, zemljama u Africi. Samo radeći zajednički sa komisijom moći ćemo postići rezultate koje želimo i tako ispuniti obećanja dana europskim biračima. Hvala. Ispričavam se da tijekom obrazloženja glasanja nema načina zajavljati se za riječ po drugim pitanjima. Samo kažem da sam se javila za riječ, ali nisam na popisu govornika, nisam željela intervenirati na drugu temu. Da li ste se prijavili? Jesam i to je bilo potvrđeno, no nema me na popisu dobro, bit ću brži i ostaviti vam vremena. Zastupnik Patent sljedeći ima riječ. Izvolite. Hvala vam, ja sam glasao protiv izbora novog saziva komisije jer smatram da imenovanja zapravo samo osnažuju moj stav da je Europska unija institucionalno govoreći rasistička. 10% stanovništva dolazi iz rasnih ili etničkih manjina, ali nikada nismo imali crnog povjerenika, nismo imali nikoga koje, bilo koje druge etničke skupine na višim pozicijama, niti jedna crna osoba nikada se nije obratila ovom parlamentu kao zaposlenik Europske unije. To nije Europa ujedinjena u razno raznolikosti, to je apartheid. Crni ropljani nisu segregirani kroz autobusni prevoz, već kroz vrijeme tijekom dana, naime Europska unija za bijele, a tijekom noći puštamo crne da peru podove i čiste WC-e. Gospođa van der Leyen je mogla inzistirati na tome da, da komisija zaposli e, ljude drugih rasa kao što je učinila za žene. Mogla je tražiti od komisije da promijeni svoje prakse zapošljavanja i zapošljava više crnaca. Ona se više hvala u svojem govoru o promjenu lica komisije, no vjerujem da samo da god su ta lica bijela. Europska unija institucionalno govoreći rasistička i neću glasati za te robovlasnike. Hvala, gospođo Batin, da vam riječ na jednu minutu, izvolite. Hvala, kao britanska zastupnica. Ponosna sam što sam sastavljen dio suverene nacije koja surađuje uz naše partnere u Europi na pitanjima poput klimatskih promjena. Diljem Europe vlade i lokalne vlade su proglasile hitnu situaciju, no danas ovaj parlament je poslao prvi parlament na svijetu koji je doista proglasio klimatsku hitnu situaciju diljem cijelog kontinenta. Moramo hitno poduzeti aktivnosti da poravimo štetu nanesenu planetu prije nego što bude prekasno, vrijeme nam istječe. Ključno je da svi smanjimo svoj utisak, otisak što se ugljičnog dioksida tiče i to u svim aspektima života, od hrane do tehnologije koju koristimo, od iskorištavanja oceana do uvoza trgovinskih van našeg trgovinskog bloka. Radit ćemo zajednički kako bismo smanjili emisije CO2 ne samo u Europi već diljem svijeta. Promjena počinje ovdje. Hvala vam lijepo. Sada prelazimo na drugu točku, a to je proračunski postupak 2020. U obrazloženja glasovanja, zastupnik Zahradil. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Evo, prije nekoliko trenutaka sam kritizirao Europsku komisiju zbog klimatske politike, a sad je, evo, ipak moram pohvaliti zbog planova za e, europski proračun i za višegodišnji financijski okvir. Kad je riječ o prijenosu sredstava, drago mi je da više nećemo e, direktno poticati poljoprivrednu politiku i koheziju nego znanstvenike i istraživače. E, zapravo to bih ja želio, ali nažalost to još uvijek e, nije, ne uživa dovoljnu podršku. I mislim da bi bila dobra ideja da na ovoj komisiji pošaljemo podršku, e, poruku da ćemo inzistirati na obvezama koje je nova predsjednica komisije dala jučer na svom, u svom uvodnom govoru. E, neću, nisam podržao ovaj izvještaj jer mislim da proračun ne bi smio tako izdržati, e, izgledati. Hvala vam. Sada riječ ima gospođa Vrećnikova. Ja također nisam mogla podržati proračun za 2020. Rashodi rastu i novac se troši na stvari koje nemaju apsolutno nikakve veze sa europskim ovlastima. To ne unapređuje konkurentnost Europske unije niti njezinih zemalja članica. Bojim se da je to samo tračenje novca poreznih obveznika i tako nešto ne možemo e, podržati. Poticaj su ključni u mnogim dijelovima Europske unije. A tu sad poneprije govorim za poticaje e, neprofitnih tvrtki. Hvala vam. Sljedeća je situacija u Boliviji. Gospodine Pospišil, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Evo, meni je bilo drago da mogu podržati ovu e, rezoluciju. U proteklom e, sazivu smo o tome jako često razgovarali. Govorili smo o smjeru u kojem ide predsjednik Morales i izrazili svoju zabrinutost zbog toga. Ponekad se čak sumnjalo i u e, regularnost izbora ili u ponovni izbor predsjednika Moralesa. Na, na kraju je direktor e, pardon, diktator pobjegao iz zemlje, a sada oba doma Bolivijskog parlamenta pripremaju nove slobodne izbore. Zbog toga bismo trebali biti zadovoljni. No ipak, moramo, biti, e, moramo učiniti sve što možemo kako bismo dobro nadzirali te izbore, da doista budu E, pošteni i kako se ne bi još dodatno naštetilo zemlji. Hvala. Sljedeći, e, sljedeća tema je klimatska kriza. Gospodin Kalahar, izvolite iz Renew Europe. Glasao sam za ovaj rezoluciju. U posljednjih nekoliko tjedana puno smo se bavili tim pitanjem. Znakove toga više ne možemo njekati. Globalno zadobljenje postoji zbog eh, izgaranja fosilnih goriva, zbog eh, emisija ugljičnog dioksida i zato eh, moramo <clears throat> nešto napraviti u ovom kriznom stanju. A ponekad moramo gledati i na mlađe naraštaje koje svakog petka prosvjeduju i traže da političari i politički čelnici reagiraju diljem svijeta. Moramo sada prihvatiti da ta situacija postoji i moramo na odgovarajući način reagirati. Trebamo imati politike e, na planu razvoja kako bismo zaštitili planet, biološku raznolikost i naše oceane. Radi se o stvarnom kriznom stanju, to je jednostavno tako i sada moramo usvojiti politike kojima će se to riješiti. Sada gospodin Palmer, socijalist i demokrat. Ne vjerujem da je rezolucija koju smo danas usvojili da bi do nje došlo da nije bilo kampanje i pritiska na tisuće mladih ljudi iz svih dijelova svijeta. Mladi ljudi koji su izašli iz najboljih škola i svih učilišta, baš kao prošlog petka kad sam e, bio s njima kako bi ih podržao. I e, oni ne traže od nas rezolucije, ne traže riječi, oni traže odlučujuće djelovanje. I to moramo i napraviti. To mora napraviti nova komisija naše nacionalne vlade, a mi kao Europski parlament moramo se pobrinuti da do toga zaista i dođe. Jer jedno je sigurno, kako je prije par mjeseci rekla Greta Thunberg pred ovim parlamentom, riječi nisu dovoljne, oni traže od nas dijela. Sada e, u ime neovisnih zastupnika, gospođo Thunberg. Glasala sam protiv ove rezolucije zato što zaista brine. Mnogi se bore protiv znanstvenih dokaza, a ti mladim ljudima neko je napunio glavu da će milioni umrijeti. I Pogledajmo samo kako se vodila rasprava u proteklih nekoliko dana. Čini se da smo mi glasali protiv, bez obzira što se kaže, mi smo jednostavno htjeli ovom prilikom pokazati da se ovim pitanjima treba razgovarati na racionalan način, jer u protivnom to postaje e, propagandno zagovaranje, a ne znanost. Treba dakle e, paziti što kažemo a antropo, e, prije nego što kažemo da antropološke klimatske promjene mi uzrokujemo i da to uzrokuje primjerice poplave od proteklih nekoliko dana. Vjerojatno je to sve uzrakovalo socijalno, su to uzrokovali socijalno-ekonomski uvjeti koje prečesto zaboravljamo. A dekorpanizacija koja će dovesti do eko mjera štednje koje će samo uzrokovati puno probleme i zastrašuje se ljude. Molim da poštujete zadano vam vrijeme. Sada gospodin Roland. Želim samo ponoviti i podržati što su rekle kolege, kolegice i ja odbijam rezoluciju o COP25. E, možda nisam profesor ekonomije, ali, ali razumijem gospodarstvo. E, što se tiče klimatske krize, taj e, apokaliptični pogled je zapravo znacena fantastika. Ova predviđanja su jednostavno nevjerojatno neupućena. To što je odbijeno da se traži puna procjena znanstvenih činjenica pokazuje koliko je ovo agresivno. No jedno je izvjesno, e, nulte emisije e, su tako zastrašujuće e, po svojim posljedicama da Brexit izgleda kao bajka, kao priča za malu djecu. Profesor e, koji se bavi ovim pitanjima je rekao da će ovo izazvati goleme troškove i da ništa u povijesti nije izazvalo takve posljedice osim rata. U mojoj zemlji naši e, kancelari, odnosno blagajnici, procjenjuju da će ovo trošiti 2% e, BNP-a godišnje. I to je jednostavno suludo. Gospodine Omaži, izvolite. Hvala. Danas, 28. studenog 2019. Europski parlament proglašava ekološku i klimatsku krizu. To je simboličan i povijesni trenutak. Ponosan sam da sam tome pridonija tako što sam glasao za ovu rezoluciju. Europa je od industrijske revolucije uvelike pridonjela ovaj, ovakve situacije sa klimom i zaista odgovorni smo pred ljudima, pred pojedinim vrstama i pred mladim ljudima koji nas postiču da sada, naglašavam sada, djelujemo kako bi život na ovom planetu bio i dalje moguć kako za ljudsku vrstu, tako i za sve druge vrste koji na njemu žive. Nije više hitno, ne treba više hitno čekati, već hitno djelovati. Hvala lijepa iz EPP-a gospođa Zapravo se javljam za sljedeću točku dnevnog reda. E, Govorimo tu o konferenciji stranka konvencije 25. Aha, a sljedeća je klimatska konferencija. Izvolite. Hvala lijepa. E, želim objasniti zašto sam bila suzdržana pri glasovanju ovoj rezoluciji. Pretpostavljam da Europski parlament poziva na ambiciozne ciljeve Mislim da je dužnost Europske unije da pruža podršku državama članicama da se emisije CO2 i staklenički efekti smanje. Ciljevi koji se nude i predlažu su ambiciozni. 50% koliko je danas bilo u e, prijedlogu do 2030. su ambiciozni. Povećanje na 55% smatram e, nemogućim, a da ne predviđamo posljedice. I zato sam bila suzdržana. Drago mi je što na kraju u ovoj rezoluciji nismo glasovali o nastavku korištenja atomske energije. Mislim da to jednostavno ne bi bilo održivo za moju zemlju i zato sam bila suzdržana. Gospodin Džambaski gospođo predsjedateljice. Ja rezoluciju nisam podržao o klimatskoj krizi e, jer jako sigurno postoje klimatske promjene, međutim mjere utječu na suverenitet država članica i štete njihovim interesima. Duboko se e, ne slažem sa povećanjem e, ambicija i europskog doprinosa. Tako nagla promjena bi ugrozila pravnu izvjesnost i dovela do e, nepredvidljivih situacija za industriju. Moramo misliti i na Brexit koji će dovesti do povećanja ciljeva za druge zemlje. Ja sam iz Bugarske koja je na vanjskoj granici Europske unije. Takvi ciljevi značit će da će se industrija premještati u treće zemlje koje nemaju takve mjere. Sljedeća točka dnevnog reda. Jeste li se prijavili za konferenciju o klimatskim promjenama? Da, izvolite. Ja podržavam ovu rezoluciju i pozdravljam ambicije parlamenta što se tiče ove teme. To su ambiciozni ciljevi iz e, sporazuma iz Pariza i to je krajnje važno ako želimo spriječiti daljnju štetu za našu planet. E, sve to mora biti međunarodni napor i ključno je da su sve mjere inkluzivne i zajedničke i zato moramo doduše smanjiti uporabu e, fosilnih goriva, ali to će onemogućiti građanima pristup e, gorivu. To bi posebno pogodilo obitelje niskih prihoda i starije i kao što je rekla povjerenica predsjednica von der Leyen, ovaj klimatski, ova klimatska tranzicija mora biti poštena i socijalno uključiva. Hvala lijepa. Sljedeća točka, Istanbulska konvencija, gospodin Čampaski. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljica. Ja sam e, glasovao protiv iz sljedećih razloga. Ovaj e, dokument ne cilja na zaštitu prava e, žena da budu zaštićena od nasilja, nego je ovo rodno politička propaganda koja uništava zajednice i tradicionalne obitelji u istočnoeuropskim zemljama. Mnogo je zemalja protiv ove konvencije, ne zato što su protiv žena, nego su protiv te konvencije zato što uništava tradicionalne obiteljske vrijednosti. E, rod ne možemo definirati, to je biološka e, kategorija. To nije predmet odabira, niti socijalni pojam. E, to je isključivo biološki pojam i zato u Bugarskoj nećemo ratificirati ovaj dokument. EPP Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Nisam mogla dati podršku ovoj rezoluciji jer se ponovno pozivaju sve države članice Europske unije da trenutno usvoje Istanbulsku konvenciju. Bugarska, Češka, Mađarska, Litva, Latvija, Slovačka i Ujedina Kraljevina su pojmence navedene i pozvane da to odmah učine. Smatram da se ovdje radi o naporu da nastane dojam kako bi se usvajanjem konvencije riješili svi problemi, da će to okončati nasilje nad ženama. Iz e, primjera u mojoj zemlji, u Češkoj, e, znam kako je to. Mi smo donijeli zakon protiv obiteljskog nasilja, e, bilo je promjena u kaznenom zakoniku, u obrazovanju i daljnje mjere za uspješno suzbijanje nasilja nad ženama. Zato Češkoj nije bilo potrebno usvajanje Istanbulske konvencije. Ustrajem na tome da države članice imaju pravo odlučivati. Parlament ne može stalno pozivati članice na nešto što ne žele. Gospođa Kirton Darling. Hvala lijepa, e, gospođo predsjedateljice ja sam glasovala za to jer smatram da se već velik dio nasilja nad ženama i djece e, ne prijavi. Gotovo 40 tisuća e, žena je bilo e, žrtava obiteljskog nasilja i spolnog zlostavljanja. Tome nije mjesto u našim društvima i zaista sam zgrožena što Ujedinjena kraljevina još nije usvojila Istanbulsku konvenciju. Mi ne možemo biti svjetska sila ako sustavno zakazujemo kod građana koji su najosjetljiviji i najradljiviji. E, ovoga je dosta. Naša društva moraju biti sigurno mjesto za žene, kćeri, majke, e, da se ne moraju bojati kada se navečer e, vraćaju kući, da se prozivaju zato što su odjenule, što su pile, da moraju šutiti. Nema više mjesta nasilju nad ženama i djevojkama. Gospodin Palmer, SID. Hvala lijepa. 2017. 1998 žena je ubijeno, 8000 je e, silovano, još više je bilo e, spolno zlostavljano među, u državama članicama. To su sramotne brojke i zato moramo donijeti najstrože moguće zakone protiv nasilja nad ženama. Te iste godine, 2017. je u mojoj zemlji bilo 250 ubojstava žena. E, sramotno je da Ujedina Kraljevina nije ratificirala Istanbulsku konvenciju. Isto tako je sramotno e, koliko se štedi na sredstvima a centri za pomoć ženama i žrtvama e, se bore za preživljavanje. E, štednja mjere su rizik upravo za žene. Gospodine Kerry, prije nego što vam e, dodijelim riječ, želim podsjetiti sve vas da je rok za podnošenje do početka sjednice, a kasnije se više ne možete prijaviti. Hvala lijepa. Ispričavam se na toj e, pogrešci. Međunarodni sporazum za suzbijanje nasilja nad ženama. E, nažalost, mnoge žene su žrtve za života, a boje se prijaviti te incidente. To je neprihvatljivo. Moramo poduzeti potrebne mjere u cijelom Europu, u cijeloj Europi. Irska je usvojila konvenciju jer je to prva konvencija koja donosi obvezujuće mjere. Mi želimo ispuniti našu obvezu da spriječimo naselje nad ženama, a upravo Eh, je ključno da se ratificira Istanbulska konvencija. Hvala lijepa. Sljedeća točka dnevnog reda je nedavno postupanje Ruske federacije protiv litavskih sudaca. Eh, gospodin Olekas iz SID-a, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, postupanje Rusije protiv litavskih sudaca, državnih tužitelja eh, i drugih je neprihvatljivo upletanje u pravosuđe druge države i vladavinu prava Treba štititi pravne sustave e, ne samo u Litvi nego u svim zemljama Europske unije. Moramo reagirati na rusko postupanje. Sam sam se uvjerio što se 13.1. E, dogodilo kada je Sovjetski savez krenuo tenkovima na miroljubive prosvjednike. Ja sam liječnik, pomagao sam osobno nekim od žrtava tog incidenta. A Europski parlament je danas vrlo jasno rekao da se nitko ne smije miješati u nacionalno nezavisno pravosuđe. Hvala svima koji su glasovali za rezoluciju. E, gospoda, gospođa Danoka od Zelenih. Ja sam glasovala protiv jer ovo mora poštivati na povijesnim pravilima. Samo su snage e, Sovjetskog saveza e, bile e, krive za stradanje 14 osoba. Tijela litavska su tvrdila da se su tvrdili da su osuđeni. E, pronaženo je dokaza balističkih i pokazalo se da je bilo skrivenih snajpera koji su tog 13. siječnja pucali na civiliste. Alskitas je uhićen e, i optužen za špijunažu za Sovjetski savez. Litavska mora ukloniti politička ograničenja e, za istragu o događajima u e, toga dana 13.1.1991. EPP e ima riječ. Gospođo predsjedateljice, dao sam podršku ovoj rezoluciji kao bivši ministar pravosuđa u Češkoj. Pretpostavljam da su nam potrebni neovisni sudovi u svakoj zemlji. E, ne mislim da se ovdje radi o interpretaciji događaja 1991. nego se radi o vladavini prava. E, suci i tužitelji moraju biti neovisni, a e, državne su snage iz dijela u ovom slučaju donijele odluku, a onda ih diskriminira Rusija. Pa to je svakako sporno. 1991. u Litvi ne mogu tumačiti, ali kao odvjetnik i netko ko se uvijek zalaže za pravnu državu ne mogu razumjeti da se sudci e, pozivaju na odgovornost zbog njihova pravnog mišljenja. Litavsko pravosuđe je europsko pravosuđe. Znači ovo se, pogađa, se odnosi na cijelu Europsku uniju ako se zalažemo za vladavinu prava. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je spor oko Airbusa. Gospođa Kirtan Darling iz SID-a. Hvala. Glasala sam za jer ovaj spor između Boeinga i Airbusa vezano za subvencije sada se pretače i na druge sektore. Ali bez obzira sada imamo po prvi puta odluku VTO-a. Izvane su četiri države članice, sve su jako reagirale osim Ujedinjene kraljevine. Francuska, Njemačka i Španjolska vlada odgovorili su da će i same nametnuti carine. A naš državni tajnik izrazio je razočaranje i ne daje pomoć nikakve vrste proizvođačima škotskog viskija pred kojima sada su carine od 25%. Jer e, to samo pokazuje da nema e, zlatnog doba britansko-američkih odnosa nakon Brexita. Međutim, Torijevci to ne shvaćaju. Gospodin Džambanski, izvolite. Hvala. Uvaženi kolege, ja sam glasao za ovu rezoluciju, budući da se o ovoj rezoluciji govori o vrlo bitnom pitanju. Europska unija uvijek je pokušavala otvoriti svoje tržišta nove carine slabe transatlantske odnose koje je vrlo važno. A ovisiti o, o odlukama Vašingtona nije u redu. Nemoralno je da se spor između Boeinga i Airbusa zapravo štetno odražava na poljoprivrednu prehrambenu industriju. Niti potrošači, niti poljoprivrednici ne smiju biti žrtve toga. Europska komisija mora pokušati e, odmah e, pokrenuti e, pregovore sa SAD-om da bi se ovo riješilo. Hvala. Ono što bih ja htjela objasniti je zašto sam glasala za ovu rezoluciju. VTO je uočio određene nedostatke po pitanju subvencija Europske unije Airbusu. I e, radi se o 7 i e, milijuna dolara, a ono što nije u redu jest da cek za to moraju plaćati poljoprivrednici. Radi se o ogromnim iznosi i izvozu naših proizvoda u SAD. 22 milijarde eura prošle godine. E, I ne možemo si to dopustiti. Ne možemo čekati da se donese odluka u predmetu Boeing. Moramo dati podršku poljoprivrednom sektoru na kojeg su se odrazile ove američke sankcije. Europska unija mora se ponovno ujediniti oko toga. Hvala. A e, sada prelazimo sljedeću točku dnevnog reda, žalbeni dio vezan za VTO. Gospođa Kerton dali. glasala sam za, velik broj oni koji se zalažu za Brexit. Ispada da je VTO e, zemlja kojom će teći med i mlijeko a da je Trump njihov veliki dobročinitelj. Međutim, oni ne shvaćaju da što Trump radi u posljednje tri godine i uskoro će u tome uspjeti. VTO će jednostavno e, prestati funkcionirati za točno 14 dana. A to ima jako puno laži kojim se opravdava Brexit pred Britancima između različitih mogućih trgovinskih i drugih odnosa Europska unija je sasvim sigurno najbolja opcija. Samo Europska unija može rješavati ova pitanja. Vidimo koliko su e, se potrudili u Breslu da bi izvozna poduzeća iz Ujedinjene kraljevine ostala e, i dalje mogla poslovati. A sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, partnerski sporazum sa zemljama ACP-a. Ja sam glasao za ovu rezoluciju kako bi se obnovio taj partnerski sporazum sa zemljama ACP-a. Mi danas živimo u globaliziranom svijetu, a zemlje Afrike, Kariba i Pacifika su značajan partner. I mislim da treba imati takav otvoreni problem pred ljudima u Europi, Africi, na Karibima i na Pacifiku koje imaju puno problema, moramo njim raditi otvoreno od klimatskih pitanja do pravne države i potpore demokracije. Sve su to bitna pitanja, moramo ih podržati. Europa ne treba nikome davati lekcije, već treba slušati druge i moramo e, razmisliti na koji način e, radimo sa određenim i kada dolazimo određene odluke koje mogu negativno utjecati na te zemlje. Dakle, ponovno uspostavimo zajedničku parlamentarnu skupštinu, borimo se protiv klimatskih promjena i tražimo da se poštuje pravna država. Hvala lijepa i sada prestajemo sa našom sjednicom koja će ponovno se nastaviti u 15 sati. pani predsjedavajući dobar dan nastavljamo sa e, zasjedanjem tekstovi koji su usvojeni jučer e, su e, dostupni kao i zapisnik imate li možda komentara ako ne smatramo da je zapisnik usvojen Sada je na dnevnom redu, redu usmeno pitanje komisiji o broju korisničke službe koji započinje sa 800. I dat ću riječ odmah gospodinu Švabu koji je autor pisanja. Izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, dragi kolege, dragi kolegice. Ova tema s kojom se danas popodne bavimo kao tema našeg pitanja za usmeni odgovor komisiji je sljedeće. Kako izgleda digitalno jedinstveno tržište za telekomunikacije u Europi i već smo, gospođo povjerenice, razgovarali s vama o tome. Ova tema o kojoj se radi danas popodne je jako lokalna tema. Ovdje, primjerice u gradu Sazburu, mi je prišao jedan njemački građanin koji mi je rekao da je njegova, nje, punica u bolnici u Strasburu i da nije mogao nazvati e, bolnicu i doznati informacije o svojoj punici. Dakle, on je mogao nazvati jedan broj, ali taj broj vrijedi samo u Francuskoj i nije mogao nazvati na taj isti broj, a samo se nalazi nekoliko kilometara preko granice i e, od Strasbura. I stoga mislim, gospođo Verenice, da moramo konkretno baviti s tim pitanjem. Je li moguće da naše jedinstveno tržište tako funkcionira, da smo dakle ukinuli prekogranične, pro, e, pristobe za roaming, ali da zbog evo, jednog broja e, koji počinje sa 0800, neki mogu dobiti informacije, a neki ne. Ja mislim da je to velika šteta zato što bi to upravo trebalo biti besplatno i jednostavno za građane nazvati takav jedan e, broj sa 0800, a ako to prekogranično nije moguće, onda smo zapravo jedinstvenom tržištu tu učinili medveđu uslugu. I stoga bih rado danas popodne od Europske komisije saznao što možemo učiniti kako bismo uklonili tu prepreku, kako bismo se osigurali da e, prekogranični e, računi za telekomunikacije budu jeftiniji, ali isto tako i da imamo bolji eh, pristup ovakvim brojevima i to zanima moje kolege. I stoga mislim da je, jasno, da je vrlo važno da nam Europska komisija pruži jasan odgovor jer ovakvu prepreku treba ukinuti. Hvala vam lijepa. Hvala vam. A sada dajem riječ eh, komisiji. Eh, gospođo Gabriel, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim zahvaliti zastupnicima Europskog parlamenta zbog toga što su našu pažnju svratili na ovo pitanje koje je važno. Kao prvo, Europska komisija procjenjuje da je važno zajamčiti pristup brojevima koji počinju sa 0800 i mi ćemo detaljno istražiti to pitanje. Kao prvo, zato što ste upravo s pravom rekli, gospodine Švabe, je ovo pitanje važno za dovršavanje jedinstvenog digitalnog tržišta. Brojevi koji počinju sa 0800 obično koriste poduzeća kako bi pružili e, bolju uslugu svojim klijentima. Često se radi o odluci sa ciljem da se pomogne klijentima da to sve bude jasnije i jednostavnije. I e, onda e, kod brojeva koje počinju sa 0800 poduzeće koje ima takvu uslugu preuzima te troškove na sebe, a ne klijenti. Kako bismo svećili sve vrste prijevara, e, sve troškove koji se tiču pozova na te brojeve iz inozemstva, posebice za male i srednja poduzeća, e, poput telefonske podrške za slučajeve raka, takvi, takvi brojevi se ne smiju odbiti ako dolaze pozivi iz, inozemstva. Mi smo dobili dosta malo pritužbi o tome, ali e, na to se ne treba oslanjati. Mi tu govorimo o jednom konkretnom problemu. I stoga želim odmah sada vidjeti e, kakve, kakva su moguća rješenja koja imamo. I želim vam e, shvatiti pažnju na direktivu o elektroničkim komunikacijama. Usvojili smo ju prošle godine taj novi zakon e, uvodi e, različite rješenja upravo sa ciljem da se prekogranična tržišta ujednače i da se uklone negativne posljedice i nadamo se da će doprinijeti dovršavanju jedinstvenog tržišta. Trenutno ta direktiva treba stupiti na snagu e, u 10. mjesecu 2020. godine. Moramo surađivati sa državama članicama kako bismo im pomogli da taj zakonik sada provedu i naravno da je Europski parlament uvijek dobrodošla stranka u tom procesu imamo isti cilj, a to je da imamo nove mjere iz zakonika koje trebaju postati funkcionalne nakon rujna iduće godine i to mislimo pratiti izbliza. E, odmah sada ćemo e, nastaviti s praćenjem te situacije. Dovršavanje digitalnog jedinstvenog tržišta je jedan od naših glavnih prioriteta, već smo dosta napredovali. Imamo sada različite političke mjere, različite mjere za ulaganje, različite zakonodavne i regulativne e, inicijative koji su dali e, nama velik, e, mnoge instrumente za digitalnu konkurentnost, a isto tako i za napredak u digitalnim uslugama. Kao što znate, nedavno smo ukinuli pristojbe za roaming E, isto tako smo smanjili troškove za neke vrste poziva i te dvije mjere su jako doprinijele tome da europski potrošači osjećaju da su uključeni u sve ono što se tiče jedinstvenog digitalnog tržišta i njegovog dovršavanja. Europska komisija će nastaviti pratiti izbliza razvoj situacije, a što se tiče pristupa brojevima koji počinju sa 0800, mislim da će se donijeti dodatne mjere već prema tome kako će se sutec razvijati. A ova rasprava danas je jedan doprinos svemu tome i na tome vam zahvaljujemo. Hvala vam. A sada u ime političkih e, klubova. Najprije gospođa Tun u ime Europskih pučana. Imate dvije minute, izvolite. Hvala vam. Gospođo povjerenice, gospođo predsjedavajuća. E, hvala vam na E, ovoj vrlo ambicioznoj izjavi zato što ovakvi korisnički brojevi su itekako popularni u bankarskom sektoru e, kod mobilnih operatera e, možemo dobiti informacije o cestama prometu vlakovima ali kada ste u inozemstvu onda ne možete dobiti taj broj ja sam to sama doživjela umjesto da dobijem informacije o svojim pravima, rečeno mi je da ta usluga nije dostupna. I, i tko god želi e, dobiti takvu korisničku službu će dobiti isti odgovor. Nećemo moći dobiti specijaliziranu pomoć od odvjetnika, psihologa i tako dalje. S druge strane slušalice vlada tišina. Dakle, ta korisnička služba u mojoj zemlji ima oko 40.000 tisuća poziva svaki mjesec. Ne vidim zašto ta služba ne bi mogla biti dostupna i ljudima koji zovu iz inozemstva. Ako recimo netko treba pomoć od poljske bolnice, na primjer, e, taj broj ne počinje sa plus 48 i ne može onda dobiti. Trebali bismo također razmisliti o pristupu tim telefonskim brojevima na, e, na stranom jeziku. Ja se u potpunosti razvijem s vama, gospođo povjerenice, i svi znamo da tehnička, pravna i administrativna rješenja moraju učiniti naše živote jednostavnijima i moraju olakšati život europskim građanima te riješiti. I kao što je E, gospodin Schwab rekao, pobjedili smo sa roamingom, pobjedili smo i sa međunarodnim pozivima i cijenama tih poziva. I zbog toga sam stvarno odlučna da nastavimo s radom te da proširimo tu korisničku službu te e, dobro surađujemo sa e, novim povjerenikom. ja sam sigurna da ćemo u tome i uspjeti. Hvala vam. Hvala. A sada u ime socijalista i demokrata Riječ ima gospođa Kumpula na na e, tri minute. Hvala vam, izvolite. Hvala. E, drago mi je da se opet bavimo potrebama građana. U proteklom sazivu Europa je poduzela važne korake o regulaciji međunarodnih poziva, no dobro to će stupiti na snagu tek krajem sljedeće godine to će spustiti cijene, a isto tako svi znamo za uspješnicu o, e, priču uspješnicu o roamingu. Puno je toga učinjena, učinjeno, ali i informiranje potrošača je jednako bitno. E, slušala sam o, slučaju njemačkog državljanina koji je bio na mm, odmoru u Francuskoj i on je pozvao taj broj misleći da je besplatan zato što je počeo sa 0800. Zatim želim analizirati postojeće zakonodavstvo. Imamo dakle jedan dio koji se odnosi na tvrtke. U njihovom je interesu da plaćaju te troškove, a ne da ih plaća korisnik. No 0800, e, broj 0800 se mogu koristiti i javne e, službe poput recimo bolnica. može se dogoditi da bolnice i ne žele e, ili možda ne mogu e, pružati usluge svim građanima Europske unije. Recimo možda jedna bolnica u Finskoj ne može pružiti informacije na grčkom jeziku jednom grčkom građaninu. U Finskoj trenutačno imamo prijedlog da ovakvi brojevi moraju biti uključeni u pakete o neograničenim e, pozivima i ne smiju se posebno naplaćivati zato što e, ih koriste i mnogobrojne javne službe. Tako da eto ovo je pitanje komisiji možda je ovo model koji bi mogao funkcionirati. umjesto modela koji uopće nije e, dostupan. Ja sam uvijek da našim građanima ponudimo te usluge i e, da mogu pristupiti digitalnim uslugama. Tako da mislim da bismo zapravo trebali sniziti troškove e, telefonskih poziva. To bi bilo korisno za građane. Isto tako smatram da moramo riješiti te prekogranične situacije ali malo je teško ipak uspostaviti poziv iz Italije u Lapland i e, osigurati uslugu na e, tom jeziku. Very On behalf of the European Conservatives and Reformists group for two minutes. Sada riječ ima gospodin Bjelan u ime europskih konzervativaca i reformista. Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća. U proteklih nekoliko godina smo stvarno postigli mnogo. kako bismo, kako, kako bismo potaknuli stvaranje unutarnjeg trž, jedinstvenog tržišta u sektoru komunikacije. Imamo e, broj 112, imamo e, Europski zakonik o elektronskim komunikacijama, e, imamo zatim i nova pravila koja će se primjenjivati do kraja sljedeće godine. Isto tako usvojili smo zakonodavstvo o roamingu, o telefonskim pozivima, o podatkovnom prometu, a neke tvrtke još uvijek pokušavaju pronaći e, praznine kako bi, zakonske praznine kako bi e, iskamčile više novaca od građana. Tako je barem u Poljskoj. No bez obzira na to, napredak je stvarno golem. Pristup e, korisničkoj službi koja počinje sa 800 je izgleda posljedna stvar koju još moramo postići ako želimo osigurati pravilno i potpuno jedinstveno tržište u području telekomunikacija. To je stvarno važno. E, s druge strane, jako puno ovih brojeva su namijenjeni tvrtkama, baš kao što je rekla kolegica iz Finske. I o tome valja voditi e, računa. Tvrtke će naravno morati snositi veće troškove od onih koji zovu iz inozemstva, no s druge strane e, ti se besplatni brojevi koriste i u javnim službama. Autor ovog pitanja, gospodin Schwab, je rekao, je spomenuo pristup medicinskim e, informacijama. U Poljskoj imamo jako velik broj građana koji radi u inozemstvu ali kao što je gospođa Tum rekla, ako žele dobiti informacije iz poljske bolnice, a da pritom zovu broj 0800, oni ne mogu dobiti te informacije. Stoga, gospođo povjerenice, hvala vam na svemu što ste se obvezali postići, a ja pozivam cijelu Europsku uniju da bude aktivna e, na tom području. Hvala. Sada riječ ima gospodin Čiodaru. Ne vidim ga u vječnici. Idemo dalje. Gospodin Džambaski na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Draga gospođo povjerenice, kao prvo vam želim čestiti na tome što ste ponovno izabrani želim vam jednako toliko uspjeha u vašem drugom mandatu komisiji kao i u prvom. Kao prvo bih vam htio čestitati na onome što ste postigli što se tiče toga da se ukinu pristobe za roaming, uključujući i za područje eh, Zapadnog Balkana. Sada se ovdje radi o ovim brojevima službi koje počinju sa 0800 i o zahtjevu kolega da ih učine besplatnim na razini Europske unije. Treba se postaviti pitanje koliko će nas to stajati. Mi više sada ne živimo u komunizmu ili u socijalizmu, mi živimo u Uniji koja se temelji na eh, slobodnom tržištu i naravno da bi građani trebali imati pristupa informacijama o sta, stanju njihovih e, najbližih, ali sve to treba biti u nekakvim razumnim okvirima. I stoga, gospođo Vence, nadam se da ćete pronaći jedno takvo razumno rješenje. Ono neće biti brzo niti besplatno, ali rado bih ipak da bude razumno. Hvala. Hvala vam, a sada u okviru spontanog javljanja javljena za reč Na popisu gospodin Kelly. Hvala vam kao prvo što ste e, nam skrenuli pozornost na ovu temu i hvala e, povjerenici što će se uhvatiti toga. Ja sam evo ovdje već deset godina i na svakoj plenarnoj sjednici netko će uvijek ustati i reći moramo dovršiti e, jedinstveno tržište i digitalno jedinstveno tržište. nema smisla da nešto e, dovršimo ako potrošači za to ne znaju, kao što ste vi sami rekli. No, htio bih poručiti gospođi Gabriel, bilo bi odlično kad biste vi mogli doći u ovaj parlament u sljedećih pet godina i kada biste mogli reći evo, stvarno smo dovršili digitalno jedinstveno tržište. No, gdje su prepreke? Gdje su E, nedostaci, riješite ih, riješite te probleme jedan po jedan, baviti se time u sljedećih pet godina. Tako da, Marija, evo, izvolite, to su zadaci za vas u e, sljedećih pet godina. Hvala, sada ću riječ dati ponovno mm, gospođi povjerenici. Gospođo Gabriel, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo bih htjela doista srdečno zahvaliti Europskom parlamentu na tome što su naglasili ovo vrlo važno pitanje pristupa e, brojevima koje počinju sa 0800. Hvala isto tako i na vašoj podršci što se tiče predloženih i već ostvarenih mjera za dovršenje jedinstvenog digitalnog tržišta. Sada bih htjela odgovoriti malo detaljnije o nekim pitanjima, e, primjerice pitanje gospođe Mije Petre, bilo jako jasno, ali su tako i gospodina Šana Kelija. Zašto e, je teško definirati troškove e, na poziv ove službe iz inozemstva? Pa zato što, to je stvarno teško, zato što je to unilateralna gospodarska odluka i ako zovete iz inozemstva, troškove poziva je teško definirati budući da ima e, jako puno naknada, naknada za tranzit i naknada za završetak poziva. Evo ovime započnem svoj odgovor. Tako da prema nacionalnom i europskom zakonodavstvu nije zabranjeno odbiti pozive iz inozemstva. A gdje smo sada? Što smo postigli kako bismo vam pružili neke europske odgovore? Kao prvo, odgovor leži u novom kodeksu o elektroničkim komunikacijama. Rekli smo da će stupiti e, na snagu od 21. E, prosinca 2020. No kodeksom to je zakonikom su uključene mjere kako bi se e, izbjegle izbjegli prekogranični problemi i narušavanje digitalnog tržišta. Jedan primjer je uvođenje jedne posebne naknade i to kroz delegirani e, akt kojeg će komisija usvojiti do kraja sljedeće godine. Zahvaljujući toj mjeri, jedan od, troškova, jedan od elemenata troškova će se kroz vrijeme smanjiti, a rizik od povećanja troškova e, tranzita i povezanosti za tvrtku koja e, je ugovo, ima ugovor sa tom službom će se također uh, smanjiti kroz vrijeme. S naše strane, Europska komisija će pomno pratiti razvoj da vidimo jesu li potrebne dodatne mjere. I stoga doista želim zahvaliti zastupnicima pa-, Europskog parlamenta na ovoj raspravi koja je korisna za nas, za naš uh, nastavni rad. I kao što sam rekla, mi ćemo nastaviti pratiti tržište i kako se razvija situacija po tom pitanju kako bismo odredili je li potrebno uvesti u budućnosti nove mjere. Poruka je sljedeća. Napravili smo korak unaprijed, sada ćemo vidjeti do kojeg će učinka doći zbog toga, ali već sada, zahvaljujući ovoj raspravi, možemo reći da ćemo izbliza pratiti trendove razvoje, kako bismo mogli pravovremeno djelovati jer na kraju krajeva tehnologije izrazito brzo napreduju i za nas je važno da ne kasnimo. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, i hvala još jednom zastupnicima Europskog parlamenta. Thank you very much, uh, Hvala vam, gospođo povjerenice. Rasprava je ovima zatvorena. Zapisnik će biti poslan parlamentu na početku sljedeće plenarne sjednice. Ako nemate više e, pregovora, onda ću poslati ove e, rezolucije svima onima čija su imena tu navedena i ovime proglašavam sjednicu e, prekinutom. Hvala, vam svima i želim vam ugodno poslijepodne.